Madame Kostinger said we start. Trebali bismo polako početi. Decision is important for us. To nam je važno. Dakle, službeno je otvoren sastanak. Ovo je vrlo važan tjedan za nas prije Uskrsa. Mislim da će se to vrlo pozitivno odraziti na naš rad. Započnemo sa prvom točkom dnevnog reda, usvajanje dnevnog reda, zatim priopćenja predsjednika. Osim češkog, slovačkog i glaskog, sve se prevodi, a inače sastanak se prenosi i na internetu. Zatim odabrenje zapisnika sa sjednice održane 13. veljače 2017. Imali kakvih komentara? Ne, nema. Zatim slijedi, onda slijedi točka četvrta. To je sadržajni dio. Radi se o razmjeni gledišta sa doktorom Bernhardom Urlom, koji je izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane EFSE. Radi se o sljedećem. Naime, želimo razmijeniti gledišta sa koordinatorima o ovoj vrlo važnoj agenciji Europske unije. EFSA igra vrlo važnu ulogu u sigurnosti hrane. Kao što znate, studije i znanstveni radovi EFSE su vrlo značajni za nas i za naš rad. Osim toga, EFSA igra vrlo važnu ulogu u osiguravanju sigurnosti hrane unutar Europske unije. Tu se provode procjene rizika. i veselim se ovoj razmjeni gledišta. Znamo da naša suradnja sa EFSOM još nije u potpunosti zadovoljavajuća. No, sada želim predati riječ doktoru Urlu koji će nas pobliže izvijestiti o aktualnostima i djelatnostima unutar EFSE, a nakon toga će vam se pružiti prilika da postavite pitanja. Gospodine Url, izvolite, imate riječ. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lijepa. Dobar dan, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je što mogu biti ovdje s vama i prvi put, e, tako reći, službeno govoriti pred vašim odborom kao izvršni direktor EFSE. E, radujem se našoj razmjeni gledišta. Vaš rad i rad naše agencije se u mnogo čemu preklapaju. Ono što vi radite je važno za nas, a nadam se da vrijedi i obrnuto. Kao što znate, mi se bavimo zdravljom i dobrobiti životinja, veterinarskim pitanjima, pesticidima, zdravljem biljaka, zdravljem biljaka i tako dalje. To je sve u sklopu našeg mandata. Mi smo tijelo za procjenu rizika u području poljoprivrede na razini Europske unije. U kratkoj uvodnoj izjavi reći ću vam nešto o našim aktivnostima i dat ću vam dva primjera na koji način podržavamo vaš rad. I također ću vam reći nešto o sprezi i vezi znanosti i politike i s kojim se izazovima suočavamo kada izrađujemo znanstvena mišljenja i kako to sve djeluje u sklopu Europskog parlamenta i donošenja politike. Nekoliko riječi o EFSI. EFSA je dakle, e, tako reći, dijete jedne krize kada smo imali zakon o hrani i zakonodavci u Europi su odlučili jasno odvojiti procjenu rizika od upravljanja rizikom. Mi kao EFSA bavimo se znanstvenom procjenom rizika i dakle želimo se pobrinuti da za sigurnost hrane sa znanstvenog aspekta. Radi se o sigurnosti hrane u znanosti, ali tu je jedan novi element, to je znanost, koju se, znanost u kojoj se može vjerovati, u koju se može imati povjerenja. Ako vi i građani Europe ne budete vjerovali u našu znanost, onda će ona izgubiti na svojoj vrijednosti. S mojeg gledišta, 2002. zakonodavci su bili iznimno pametni kada su uspostavljali EFSU centralizirali su procese i prikupanje podataka, ali to nije bila centralizacija osoblja, odnos, osoblja, odnosno ljudi. Ako usporedimo naš sustav i američki, vidjet ćete da su ti sustavi u potpunosti drugačiji. Europa je odlučila zadržati znanstveno znanje i stručnost u državama članicama, a ne sve e, centralizirati u jednoj jedinoj agenciji. Naša agencija ima oko 450 ljudi, u Parmi Italiji i zajedno s državama članicama organiziramo procjenu rizika. I to funkcionira samo zahvaljujući bliskoj suradnji s državama članicama. Imamo jako puno primjera kako svoj posao možemo obaviti i to isključivo uz pomoć država članica. Jutros je EFSA objavila godišnje izvješće o ostacima pesticida u hrani. I to izvješće pokazuje da više od 97 posto testiranih uzoraka hrane nije imalo ostatke pesticida ili su ti pesticidi bili u dopuštenim vrijednostima. Možemo biti ponosni na način na koji se provodi poljoprivreda i zakon o hrani u Europi i način na koji se obavlja procjena rizika. Mi kao EFSA ponosni smo što možemo sudjelovati u tom sustavu kao jedan od ključnih igrača. Međutim, nema sada mjesta za da se opustimo, trebamo uvijek biti na oprezu. Ako se sjetimo e, globalne razmjene dobara i životinja, to znači da zapravo imamo i globalnu razmjenu rizika i opasnosti. To je fenomen klimatskih promjena, promjena u potrošačkom ponašanju i imamo sve više inovacija u području tehnologija, u području sigurnosti hrane i znanosti. Za nas ti fenomeni su važni u brojnim poljoprivrednim područjima. Naprimjer, nekoliko imamo antimikrobnu rezistenciju, bolest krgave kože, svinsku vrućicu. Dakle, sva ta područja su područja na kojima naša agencija radi i podupire donošenje odluka u Europi znanstvenim savjetima. Dat ću vam dva primjera našeg rada. Prvi se odnosi na antimikrobnu rezistenciju. Postoji jednoklasno mišljenje da je antimikrobna rezistencija jedan od najvećih problema za javno zdravlje u svijetu. EFSA i Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti u veljači su zajedno objavili godišnje izvješće o razinama antimikrobne rezistencije kod životinja i ljudi. Procenjuje se da godišnje 25 tisuća ljudi umre upravo zato što su upravo zbog, jer su zaraženi takvim bakterijama koje su otporne na antibiotike. Isto tako imamo značajne zemljopisne varijacije u Europi kada je riječ o antimikrobnoj rezistenciji. Na sjeveru Europe je situacija bolja, a rezistencija je veća u istočnoj i južnoj Europi. Kako bismo suzbili antimikrobnu rezistenciju, potreban nam je integrirani višerazinski pristup kako bismo uzeli u obzir sve aspekte proizvodnje i sve razine od vlade do poljoprivrednika. Dakle, moramo imati takav pristup, inače nećemo biti uspješni. Sa Europskom agencijom za lijekove smo također surađivali. Nedavno smo objavili izvješće kako kreatori politika mogu poduzeti mjere u veterinarskom sektoru i riješiti rizike povezane s antimikrobnom rezistencijom. To zovemo, dakle, sljedećim riječima moramo smanjiti korištenje antimikrobnih tvari, zamijeniti ih, ako je to moguće, drugim sredstvima, na primjer cijepivima, ili sustavima upravljanja na gospodarstvima i također moramo promisliti kako poboljšati stočarsku proizvodnju kako bismo smanjili antimikrobnu rezistenciju. Osvještenost i obrazovanje tu su ključni faktori. Svi akteri moraju biti svjesni, a pogotovo veterinari i poljoprivrednici. Oni moraju znati kako se mogu boriti protiv antimikrobne rezistencije. Drugi primjer je bolest kvrgave kože to je virusna bolest koja napada stoku i ona je do, preko Bliskog istoka, Jorda, Libanona, Izraela došla iz Afrike u Tursku te na taj način ušla u Europsku uniju preko e, Balkana. Ona ima ogroman socioekonomski učinak na stočarsku proizvodnju na Balkanu. To je jedan ogroman problem u toj regiji i EFSA je na zahtjev komisije izdala brojna znanstvena mišljenja o preventivnim i kontrolnim mjerama. Zahvaljujući našim savjetima imat ćemo mjere koje uključuju cijepljenje i također druge mjere koje su najbolja strategija kako bi se, ako ništa drugo, barem obuzdalo širenje bolesti. Suradnja s državama članicama ponovno je tu bila ključna jer smo zahvaljujući njihovim podacima izradili matematičke modele o proširenju te bolesti u srednjoistočnoj Europi. Ima tu još puno primjera, ali sada ću se zaustaviti i reći nešto o drugom aspektu, a to je veza između znanosti i kreiranja politika. kada se znanost spoji sa vrijednostima, onda priča postaje donekle složena. Mi smo vam željeli isporučiti najbolju moguću znanost, sveobuhvatnu, ažuriranu, nepristranu i objektivnu. Na taj način želimo dati podršku vašem odlučivanju na razini institucija. Europske unije. Vi morate uzeti u obzir i znanost i druge čimbenice, čimbenike kao što su etika, gospodarstvo, ponekad čak i religija. I to je sasvim u redu. Dok god su da ta dva svijeta odvojena. Po nama ponekad postoji napetost između naših znanstvenih rezultata i očekivanja kreatora politika. Ponekad, su naš, ponekad naši znanstveni rezultati ne ispunjavaju očekivanja i planove političkih aktera. Nažalost, na kraju je često znanstvenik, je često znanost žrtveni jarac u javnoj raspravi. I također glifosat je jedan dobar primjer toga. EFSA je izdala oko 40, svake godine izdaje 40 zaključaka o učincima pesticida, a to često ostaje zanemareno, jer to je jedan e, snažan regulatorni sustav i mi se oslanjamo na naše osoblje, ali i na šestu dodatnih stručnjaka diljem Europe. I pomalo je ironično ako mene pitate. Sljedeće, ako mi izradimo znanstveno mišljenje o određenoj substanci, često, često nas hvale za naš rad. Međutim, ako naš isti sustav sa istim osobljem, istim procesima izda mišljenje ili izvješće o glifosatu, isti oni predstavnici civilnog društva koji su nas hvalili, sada nas kude i optužuju za korupciju, za e, pristranost a neki zastupnici Europskog parlamenta su nas čak optužili javno da doslovce ubijamo ljude. Mislim da to nije dobro, mislim da je takav da takav pristup nije dobar jer se bira samo ono što netko, nekome odgovara. I pitam vas kako građani mogu vjerovati organizacijama ako se njih stalno diskreditira jer naši rezultati ne ispunjavaju očekivanja političkih aktera, nisu u skladu sa njihovim političkim programima. Kako onda mi možemo objasniti građanima dodanu vrijednost europskih institucija ako se te institucije optužuje za korupciju, pristranost, neobjektivnost ili još nešto gore? Važno je zadržati perspektivu. Mi imamo oko 500 znanstvenih mišljenja godišnje, a tek nekoliko bude u centru javne pažnje, njih se ponekad osporava, zbog čega to utječe i na našu reputaciju. Što možemo poduzeti po tom pitanju i zato vas doista molim za jedan otvoren, iskren dijalog o tom pitanju i o toj temi. Trebamo biti iskreni kada govorimo o politici, vrijednostima i o znanosti. Mizevse i ja osobno pozdravljam svaku priliku za dijalog o tom pitanju u okviru ovog odbora. I da zaključim, nadam se da sam jasno e, izrazio koliko je važna uloga naše agencije u okviru ovog odbora. Govorio sam vam o izazovima koji su pred nama i radujem se čuti koja su vaše očekivanja od naše agencije i volio bih dobiti povratnu informaciju od vas, a o našem radu. Kao što je predsjedatelj rekao, želimo biti dostupni i vama na raspolaganju, pružiti vam podršku i želim vam zahvaliti na pozornosti. Rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Dziękujemy za... Puno hvala. Na ovome izlaganju koje je bilo vrlo pregledno i jasno. A sada slijede pitanja i odgovori. Gospođa Holbuš, izvolite, imate riječ. Hvala gospodine Url na vašem izlaganju. Puno ste govorili o povjerenju i o povjerenju u institucije. Ako želimo da postoji poverenje, onda treba uzimati samo one studije u obzir koje nisu u sukobu interesa kada je riječ o industriji. Naravno da to neće stvoriti povjerenje da ako e, se radi o studijama e, Monsanta o glifosatu, dakle, to nije nešto što pobuđuje povjerenje. Ako želimo raditi na temelju dokaza, onda se ne smijemo dopustiti da imamo industrijske studije, odnosno studije koje je platila industrija. I ako želimo stvarati povjerenje, onda moramo prije svega raditi na transparentan način. Ako želimo raditi na znanstvenim temeljima, onda moramo izlagati samo činjenice koje se mogu znanstveno obrazložiti. A vaše studije se često ne mogu provjeriti zato što podaci nisu dostupni. I mislim da EFSA može stvoriti puno više povjerenja na način da radi transparentnije i da polaže veliku vrijednost na to da ne postoji nikakva povezanost sa industrijom to je vrlo staro pitanje. Ja imam dva sina koji također rade u industriji, obojica su znanstvenici, prije toga su dugo radili na sveučilištu i jasno je da kad industrija plaća, onda se studija tako koncipira da studija pokazuje ono što naručitelj želi. Imam još jedno pitanje e, vezano uz e, izdavanje dopuštenja, dozvole za MON 110. Dakle, radi se o iskorjenjavanju korova i e, vidimo da sad prije svega u Španjolskoj. Kako sada vi postupate po tom pitanju? To bi me zanimalo. Puno hvala. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy 20 zgłoszeń. Hvala. Imate otprilike, sad imamo otprilike dvadesetak javljanja za riječ, tako da molim vas da budete kratki. Nemojte se ljutiti, ali inače nećemo imati dovoljno vremena. Gospodin Egnju, izvolite. me. Hvala. Ja <laughs> ne suosjećam previše sa institucijama Europske unije, ali suosjećanja za vašu agenciju jer ste znanstvenici, bavite se znanstvenim zaključcima, a drugi ljudi vam govore kako je to smeće i nevrijedno i da nešto ne valja s tim materijalom, jer ti ljudi žele određene zaključke. Ako krenemo tim putem, gdje je kraj? Imali smo glifosat, vaša organizacija nije ništa našla e, pogrešna s njime, to se koristi 40 godina. Ja se tim koncentriranim proizvodom bavim 15 godina i dalje sam ovdje i dalje sam živ. Što je sljedeće? Kao prvo što će biti sa glifosatom, a koja kemikalija po vama će biti osuđena od strane zelenog lobija. Sljedeće što želim reći. Imamo jako puno negativnog publiciteta o pesticidima i zbog toga ljudi ne jedu voće i povrće, pogotovo povrće jer smatraju da je povrće zagađeno, a trebaju jesti povrće. Umjesto toga jest će pice, burgere ili nešto drugo što je manje zdravo. Imamo golem problem sa i drugim sredstvima. Prije 3-4 godine čuli smo da je to loše za pčele. Čak i kada pogledate uljanu repicu, vidite da nema dovoljno insekticida da bi, je, da bi se ubilo nametnike. A kamoli 8 mjeseci kada je masa 100 puta veća. Dakle, to smo imali, a sada tvrde da ne možemo koristiti ni ni za šećernu trsku pesticid. Dakle, gdje je tome kraj? Ono što vi radite, a nadam se da svi smatraju da je to dobra ideja, to se odnosi na antimikrobnu rezistenciju, jer to doista jest pravi problem i nadam se da zeleni lobi neće tu odmoći, to jest eh, ugroziti vaše napore. Hvala. Ja, dank, Hvala na vašem izlaganju koje je bilo vrlo jasno. Vi ste govorili o reziduama. Ono što mene brine da se sve više udaljavamo od znanosti i veliki lanci prije svega postavljaju svoja vlastita pravila i znanost s time nema više nikakve veze. I na taj način gornja granica za e, ostatke e, pesticida sve manje vrijede. Jasno mi je da to nije e, pod utjecajem EFSA, ali mislim da bi bilo potrebno da EFSA odrađuje svoj posao i da se ne radi samo o PR mjerama i da svako postavlja vlastita pravila, nego da ih objedinimo. Puno hvala. Hvala. A sada gospođa Köstinger, izvolite. Hvala. Mislim da su mišljenja pokazala da se slažemo svi oko toga da EFSA dobro odrađuje svoj posao i da joj možemo vjerovati. Alternativne činjenice koje se stalno spominju u zadnje vrijeme se ograničavaju na manji dio e, skupina koje pokušavaju sada dizati paniku i mislim da ne bismo o tome trebali predavati e, veliki značaj. Zatim govorili ste o nekim problemima. E, imate li možda kakvih e, aktualnih informacija o cjepivima e, kada je riječ o epidemijama i izbijanjima bolesti? Mene zanima da li imate kakve informacije o tome i čuli smo puno zabrinjavajućih vijesti o bolesti takozvanoj UGS 96. E, imate li možda kakve studije koje ste načinili i da li možda EFSA već radi na e, uklanjanju e, problema gljivica koje su već i u Africi dovele do E, velikih e, problema kada je riječ o poljoprivrednim prinosima. Pani Ajuzo. Hvala. Sada gospođa Ajuzo, izvolite. Gospođa Ajuzo. Hvala gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i izvršnom direktoru EFSE na tome da je po prvi put ovdje s nama na odboru Agri ja znam da je EFSA uvijek iznova izložena kritikama, da nisu dovoljno neovisni i e, mišljenja EFSA ne nailaze odmah na pozitivne reakcije, ali kao kontaktna osoba za EFSA mogu reći da EFSA dobro odrađuje svoj dio posla i da je u dostatnoj mjeri neovisna. Upoznata sam sa stručnim e, mišljenjima koje su vrlo visoke kvalitete i unutar EFSE je započeo jedan e, proces informiranja kako bi se poboljšala transparentnost. To je možda e, nešto što EFSE nedostaje, dakle transparentnost. Jako je dobro da ste danas ovdje s nama i bilo bi dobro kada biste nas mogli dodatno izvijestiti o ovom procesu revizije neovisnosti EFSE. Puno hvala. Hvala vam. A sada gospodin Van den Kendelar. Hvala. Mm, zahvaljujem izvršnom direktoru, gospodinu Urlu, da je danas ovdje s nama. Imamo skandal sa mesom koji se nedavno e, razotkrio u Španjolskoj. Dakle, tu su e, prevaranti uspjeli e, uvesti e, pokvareno meso, manipulirali su cijenama i vezano uz to imam tri pitanja. Kao prvo, industrija konjskog mesa postavlja pitanje nije li moguće da se uvedu dodatne strože kontrole kada je riječ o konjskom mesu E, smatrate li vi da postoje mogućnosti za to? Zatim drugo pitanje, 1.10.2016 je e, komisija objavila provedbenu uredbu. E, radi se o uvozu mesa iz trećih zemalja i tu nije došlo do registracije primjenjivanih lijekova. Možete li reći nešto vezano uz to? I kao treće, s obzirom na podrijetlo e, konjskog e, mesa. Tu me zanima kakva je situacija po e, pitanju europskog mesa. Da li tu postoji postoji jedinstvene mjere ili se jedne mjere primjenjuju na meso koje dolazi iz Europe, konjsko meso, a drugo iz trećih zemalja. Puno hvala. Dakle, EFSA je trebala donositi stručne odluke Imam dva pitanja, konkretna pitanja kao prvo. Mislim da je dobro da smo ovaj, ovu strukturu ostavili e, u malim okvirima. Dakle, dobro da imamo mali aparat, malu strukturu. A ove optužbe da su stručnjaci ponekad pristrani. Možda nam to možete pojasniti o kojem dosjeu se radi. Zatim iduće konkretno pitanje. Radi se o suzbijanju epidemija u životinja i procjeni rizika. Da li je e, tu već upućen e, zahtjev s obzirom da je u Europi već nekoliko puta izbila ptičja gripa, a mi ovdje na odboru smo dosta nezadovoljni, pa me zanima da li ste zaprimili kakav zahtjev u tom smjeru. Hvala. A sad gospodin Delange, izvolite. Hvala lijepa. 2013. godine tražilo se ograničenje korištenja e, tri, e, tri substance iz e, obitelji neko, neonikotinoida zbog toga što one su imale loše posljedice za pčele. E, govori se sada dakle o opasnosti neonikodinoida i e, e, dakle te tri molekule koje umeđu vremenu su zabranjene na tržištu i što je s drugim neonikotinoidima. Zanima me zapravo što možete napraviti kako bi se posticalo da se koriste tvari koje su dobre za zdravlje. Zastupnik Andrije. Hvala lijepo. I hvala vama, direktore, što ste došli ovdje i na svemu što ste rekli. Vi zaista imate važnu ulogu kada se trebaju ostvariti političke odjele, e, odluke. Molim vas, recite nam nešto više o onome što ste napravili sa političkim konzultacijama kako biste još više bili neovisni, e, neovisna ustanova, što je vrlo važno. I e, jako je važno da se zna da su mišljenja neovisna i e, onda one imaju veću, veliku vjerodostojnost. Vi ste za primjer dali glifozat ali e, morate se staviti i u kožu političara. Kada čujemo različita mišljenja stručnjaka i mi moramo na temelju njih e, odlučivati, nismo u lakovom položaju jer nismo i sami znanstvenici. Dakle, primjer koji ste dali je vrlo dobar e, primjer, a ovih posljednjih tjedana se o tome govorilo, međutim već e, nekoliko godina se bavimo e, time kakav utjecaj ima glifosat na ljudsko zdravlje. Jer e, naša uloga stvarno nije jednostavna. Mi svakodnevno smo u kontaktu s europskim građanima. I još jedna stvar, a radi se o pitanju znanstvenih procjena. Radi se o potrebi e, da e, e, kompetentne studije postoje od strane neovisnih stručnjaka kako i vrlo je važno znati da li su, za koga ti stručnjaci rade kako ne bi istovremeno bili i sudac i porota ako se smijem tako izraziti. Gospodin Toma, izvolite. E, hvala, hvala vam gospodine na vašem izlaganju. Ja apsolutno podržavam mnogo toga što ste rekli. kad se radi o antimakrobijalnoj otpornosti, e, mislim da je to ključno pitanje i e, to je vrlo dobar projekt na kojem treba raditi. stvarima treba pristupiti na znanstveni način i e, mora se krenuti dakle s novim procesima. A što se tiče veze između politike i znanosti, mislim da se te dvije stvari uvijek moraju lučiti. Govorili ste o e, materijalu za zaštitu bilja i e, mislim da bismo eto morali biti zadovoljni sa sustavom koji sada imamo. Međutim, imam kratko pitanje vezano za nešto što, o čemu su govorili moji kolegi, a kolege, a to su neonikotinoidi. Ako sam dobro obavješten, EFSA ima smjernice o e, i e, na vijeću se zapravo pitalo jesu li te smjernice dobre ili nisu i možete li nam e, nešto reći kako se vi temeljite na tim zaključcima? Gracias, presidente. Agradecer la... Hvala, gospodine predsjedniče. Jako mi je drago da ste danas ovdje s nama. Tu sam, tu sjedim, vidite me. Dakle, drago mi je da ste upravo danas e, ovdje s nama na odboru, jer pojavio se, pojavio se čitav niz važnih pitanja. Naravno da znamo da su znanstvene spoznaje i tekako važne, zatim e, vrlo važnu ulogu igraju i etička pitanja i moralne vrijednosti i to naravno ima vrlo velikog utjecaja na parlamentarnu raspravu, prije svega u odboru kao što je naš i tu se ponekad e, znanstveni rezultati dovode u pitanje. Ponekad je potrebno razmisliti o tome što je etičko, što je moralno pitanje, a što je znanstvena spoznaja i to razlučiti. Što se tiče samog rada EFSE, mislim da EFSA ima dobre stručnjake koji dobro odrađuju svoj posao, no nije loše da se radi na najtransparentniji mogući način, jer transparentnost uvijek olakšava mm, da se stvori vjerodostojnost nemamo prečesto e, priliku za ovakvu razmjenu. Uvoz iz trećih zemalja. Ponekad se čini da su kontrole sve blažene umjesto strože. Primjerice, sjetimo se uvoza mesa iz Brazila. I mi u stvari nemamo granicu sa Brazilom, kopnenu granicu i imali smo slične probleme sa voćem iz Južne Afrike. Možete li možda nešto reći o tome što je, odnosno kakva je situacija sa kontrolama, jesu li te mjere i kontrole prikladne ili se mogu još poboljšati? Hvala, a sada riječ ima gospođa Senra. Puno hvala gospodine predsjedniče. Imam dva kratka pitanja. Na koji način se osigurava neutralnost i neovisnost EFSE i koje jamstva postoje, te što se čini kako bi se osigurala neutralnost ekonomskih stručnjaka koji tu i tamo rade za ovu agenciju. Puno hvala. Puno hvala doktor Url na vašem izlaganju. Ja imam povjerenja u EFSU i cijenim e, vaš rad. Za mene kao e, političarku je vrlo važno da znam da imamo podatke, znanstvene podatke i Mislim da ne možemo tako paušalno uh, reći da je studija koju je platio Monsanto lošija od ostalih uh, studija, studija koje su plaćene od nekakvih uh, agencija za zaštitu okoliša. Tu se također radi i o donacijama, donacijama koje su znatno veće od sredstvima kojima raspolaže određena industrijska grana. Mislim da moramo razmotrati sve činjenice i želim vam zahvaliti na jasnom izlaganju. No osim toga smatram da se još postavlja pitanje u kojoj mjeri se služite spoznajama koje se prikupljaju u državama članicama? Tu mislim na studiju o pčelama i neonikotinoidima koja je provedena u Bavarskoj da li vi onda ove studije također uključujete u vaše procjene i naravno da bih ja voljela da se postigne transparentnost jer je to pravi put i mislim da EFSA nema što kriti i stoga bismo i dalje trebali kročiti ovim putem koji vodi ka transparentnosti. Puno hvala na vašem radu. Hvala, a sada gospodin Rope. Izvolite, imate riječ. Hvala i hvala puno na ovim informacijama koje su, ste nam dali, bile su jako zanimljive. Kao što znate, evropske institucije dopustile su državama članicama da same odluče hoće li uzgajati GMO proizvode. Neke su se zemlje za to odlučile, druge pak nisu. Zanima me vaše osobno mišljenje. Trebamo li proširiti proizvodnju genetski modificiranih organizama? još jedno pitanje. Prije godinu dana e, skupina zastupnika Europskog parlamenta e, provjeravala je količinu rezidua glifozata i ustanovili su da su norme E, pređene za 10 do 13 puta u odnosu na one u pitkoj vodi. Spomenuli ste da 3% e, prehrambenih proizvoda e, imaju, imaju vrijednosti koje su veće od normi. Što se pa tiče afričke svinjske kuge, znate da u Poljskoj i u Baltičkim zemljama se suočavamo s tim problemom. Problem je postao još i akutni usprkos mjera koje su poduzete kako u državama, tako i na razini Europske unije. Ne uspjevamo iskorijeniti tu bolest. Ne znam što će se dogoditi, ali u Estoniji, Letoni, Latviji i e, Litvi e, stvarno se ne može sada uzgajati svinje što je veliki problem za ta poljoprivredna gospodarstva. Govorilo se o cijepivu, ne znamo što je sada s tim. E, htjeli bismo rado nešto više saznati o konkretnim mjerama kako bi se taj problem riješio. Hvala. Sada gospođa Delae. Hvala lijepa. E, teško se javiti nakon što se već veliki broj kolega javio za riječ volim e, imati ovakva saslušanja, ali mislim da je bilo bolje da smo o tome govorili kad smo raspravljali o glifozatu. Vi ste pokušali e, otrovati ljude, kažete, e, moramo zaista biti vrlo smireni kad o tome govorim. Čak su mi neki rekli da bi htjeli da moja djeca umru od raka. Dakle, ne smije se postupati tako prepuno strasti. Mi, zastupnici, moramo razmišljati hladnokrvno, a moramo s jedne strane gledati e, lučiti dvije vrste znanstvenih studija, jedni koji mjere rizik, a druge koje mjere E, same vrijednosti. To, mi sami moramo znati to lučiti. Što se tiče neonikodinohida, e, htjeli bismo da situacija bude transparentnija kako bi se ljudi smirili, kako bi se duhovi smirili, kako se ne bi svi bili populisti. Zastupnik Des. Puno hvala gospodine predsjedniče i puno hvala gospodinu Urlu što je danas ovdje s nama. Mislim da biste barem jedan puta godišnje trebali sudjelovati na našim sastancima kako bismo mogli zajednički raspravljati. Vi ste govorili o 97% namirnica gdje nije bilo rezidua, odnosno gdje nisu bile prekoračene vrijednosti i 3% u kojima su bile prekoračene vrijednosti. Da li tu postoje određene regije ili određeni proizvodi E, koji se mogu izdvojiti. Zatim e, govorili ste i o e, reziduama u tlu. Ima li tu kakvih spoznaja da li se ovdje veterina može, da li veterina snosi kakvu odgovornost? Mi često čujemo vrlo paušalne optužbe kao primjerice EFSA uh, ubija, čak i uh, predsjedavajući Saveza za zaštitu uh, djece u Njemačkoj je bio zgrožen ovakvim optužbama gdje se glifosat dovodi u vezu sa smrtnošću djece Mislim da e, to može dovesti do e, velikih e, posljedica za seoska imanja. Zatim, govori se o nekoj vrsti mobinga i mislim da je to nepodnošljivo. A s druge strane imamo i nove ankete Primjerice, e, tu se govori o e, zanimanjima koja su najpopularnija u e, društvu. Na samom začelju su političari. Dakle, vidimo da imamo dobar imidž među ljudima. Hvala. Hvala, a sad je gospodin Flanagan, izvolite. Puno hvala. E, ja dolazim ovdje i moram reći da sam puno toga naučio. I e, vi igrate važnu ulogu i naravno želimo imati povjerenja u vašu agenciju, to je jako, jako važno. Ali ono što e, su je rekao kolega baš o tome kako trebamo imati povjerenja u tvrtke kao što je Monsanto ili pak skupine ekologa koji proučavaju studiju. Jer Monsanto kako god okrenete, oni hoće namaknuti novac za svoje dioničare. A e, takve studije e, će uvijek pokazati da ne smiju prestati proizvodnju. S druge strane, e, moram reći da sam e, ponekada zaista zbunjen. Imam e, prijatelja koji uzgaja krumpire i često e, se pita je li nešto vodi trovanju ili ako se tako ne proizvodi, hoće li ljudi umjeti od gladi. Ja sam i otac i onda E, me zanima što ću dati djeci da jedu, je li to zdravo? I često mi se kaže neću moći prehraniti djecu, ne boli li se koristili pesticidi. I e, što se glifosata pak tiče, raspravljao sam i sa jednim kolegom iz kluba zelenih i sa nekim e, irskim poljoprivrednicima. I e, pod točkom 7 e, se govori e, da će se da će se povesti tužba protiv Monsanta. A tu je potpisnica kolegica Childers koju dovoljno dobro poznajem da znam da ne bi baš bilo što potpisala. Zanima me dakle što predlažu e, tijela i različiti prijedlozi koji su učinili i zeleni i moja irska kolegica. Dakle, moralo bi se ipak jako dobro proučiti utjecaj glifozata i ono iz e, studije iz 2013. godine koja se bavilo pitanjem je li glifosat e, karcinogen. Ali e, s jedne strane čujemo s vaše strane da ste vi zabrinuti, a onda pa kažete da niste stvarno zabrinuti. Pa me zanima e, kako je prava stvar. Molim vas da tu i tamo bacite pogled na sat. Gospodine Tarabela, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Ja se zahvaljujem predstavniku EFS na izlaganju. Ja sam među zastupnicima koji su ponekada kritizirali vašu instituciju. Vi jeste vrlo korisna agencija kada treba donositi odluke. E, igrate važnu ulogu po pitanju e, zdravstvene ispravnosti hrane. Prije par godina e, sjećate se možda gospođe Banati jer e, su e, neka bila iz, e, radila u institutu za biologiju, International Life Science Institute, a bila je također i vašem upravnom odboru. I tu se pojavilo mnogo toga na vašim web stranicama i ja sam s nekim kolegama bio vrlo kritičan. No, kad gledamo kakav je to institut, vidimo da to iznad svega financiraju industrije. Monsanto, Tetan Life, dakle sve velike e, proizvođači e, u svijetu koje proizvode i sjemen i pesticide. Zanimalo bi me zapravo što mislite o tom institutu koji se jako lijepo zove, ali istovremeno e, jako ovisi o industrijskom sektoru. Zanima me nakon onoga što tog slučaja gospođe Banati, koji možda nije bio niti jedinstven, e, jeste li vi e, neovisni u odnosu na institutu u kojem ona radi? I što se dogodilo dakle, u posljednjih 5-6 godina kada smo se bavili tim nesretnim slučajem? Hvala sada zastupnika Puto. Hvala lijepa, hvala iznad svega e, ravnatelju EFSE što je eto došao ovdje i spreman je e, sudjelovati u ovom sučeljavanju mišljenja. Ja sam isto ponekada bio kritičan prema EFSI, ali istovremeno jako poštujem rad visoko kvalificiranih stručnjaka. Vratio bih se sada na jedan aspekt o kojem se već govorilo, gdje je potrebno da ravnatelj vrlo jasno odgovori. A Europska agencija za kemijske tvari je 15. ožujka ove godine rekao da najrasprostranjeniji pesticid na svijetu glifozat se ne može smatrati kancerogenim. Osim te agencije i EFSA je e, i svjetska zdravstvena organizacija su e, došli do zaključka da je glifosat vjerojatno kancerogerna tvar. E, svjetska zdravstvena organizacija je nedavno izjavila da njezin stav se u nije promijenio. I trebalo bi vidjeti e, da li ako se produši ovo odobrenje, E, hoće li se onda što je moguće da glifosat e, bude dakle e, i dalje molekula prisutna u Europskoj uniji sljedećih 15 godina, ali samo glifosat kao takav, a ne ostalih 150 tvari koje ga mogu e, djelomično sadržavati. Same dvije agencije su o, o, govorile odakle o tom pitanju, ali i Njemačka agencija za procjenu rizika je rekla da je e, iza glifosata što je iznad svega proizvozači pesticida. Agencija, odnosno studija koja procjene rizika je nešto što su kritizirali i nevladine organizacije i znanstvenici, jer se smatra da je evidentno u kontradikciji sa znanstvenim činjenicama. Bili nam ravnatelj se objasnio e, na kojim se znanstvenim mišljenjima EFSA temeljila kada se izjašnjavala o toksicitetu glifosata. Gospođo Šrajer. Puno hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Url, nažalost tek sada sam došla jer sam prije bila spriječena, ali imam konkretno pitanje vezano uz nanotehnologije. Nanotehnologije u Nizozemskoj, pogotovo na mojem sveučilištu u Twenteu, imaju vrlo veliku ulogu gdje se koriste za proizvodnju hrane. Ja sam mislila do sada da je to neproblematično. ali sada radimo na novoj direktivi, okvirnoj direktivi o vodi i tu e, smo izloženi kritikama, pa me zanima postoje li već kakve spoznaje ili izvješća o tome, jer krajem godine mi ćemo e, pred odborom NV morati predstaviti ovo izvješće. Puno hvala. Hvala. Izvolite, ja zastupnik Feran. Hvala. Najprije moram odgovoriti gospođi Dele. Ja sam populist, međutim nisam odgovoran e, za očaj europskih poljoprivrednika jer su upravo ultraliberalne politike doveli poljoprivredu u stanje u kojem se sada nalazi. E, htio bih da imamo mogućnost govoriti o e, problemima vezanim za okoliš na odboru za poljoprivredu. Najprije o sljedivosti ne postoji kontrola eh, proizvodnog lanca. Niti u Francuskoj, niti drugdje nema dovoljno inspektora. Ja mislim da ono što je najvažnije jest označavanje. Od 1. siječnja 2017. godine kontrole su obvezne, a za sada svega 20% oznaka sadrže zemlju porijekla koja se izvorno tražila, a problem su oznake na kojima piše Europska unija. Oni zaista predstavljaju problem jer to ništa ne znači. One su tu kako bi e, određene prijevare e, maskirali, na primjer vino španjolskog porijekla ili pak maslinovo ulje, govedinu ili sl. Sljedivost je jako bitna kao i označavanje to su e, dva stupa koja će omogućiti da e, damo kvalitetu koja će biti u skladu s onim što želimo imati u Europskoj uniji. Hvala. A sada gospodin Hojzling, izvalite. Gospodin Orl, vi ste na odboru Envi već održali slično izlaganje i tamo ste govorili e, o politici koja se vodi za različitim e, mišljenjima i o povjerenju. Naime, povjerenje u znanost je dovelo do nekih e, loših zaključaka. Sjedimo se samo PCB-a, Vindana. Dakle, to su sve bile e, studije, ali na kraju se postavilo da nisu bile neovisne studije. Dakle, ne postoji neovisna znanost i politika ima odlučujuću funkciju. Znači, politika mora odlučiti da li će se nešto opustiti u porabu ili ne. Dakle, ne može znanost donositi odluke o tome i to je jedan e, sukob i mislim da to nije dovoljno ozbiljno Ja bih bio zadovoljan radom vaše agencije kada biste e, doista provodili neovisne studije, ali vi morate priznati da vi provodite studije, odnosno da provjeravate e, studije koje su dane u nalog od industrije jer vi uopće nemate sredstva da provodite neovisne studije, tako da nemojte se praviti kao da ste institucija koja je neovisna i koja zastupa znanost. Vi samo provjeravate. Vi ste tijelo koje vodi, provodi provjere. I kada biste doista mogli provoditi e, neovisna ispitivanja, tada bi e, ste imali sasvim e, drugačiji značaj u javnosti. Zatim što se tiče neonikotinoida, tu će vas drugi kritizirati, a ne mi, no to je dosta napeto pitanje. Vi ste rekli 97% namirnica nije e, opterećeno reziduama, ali po mojem mišljenju 3% je previše. Radi se o bioraznolikosti i o korištenju pesticida da li i vi smatrate da tu postoji e, direktna povezanost ili mislite da nije tako? Puno hvala. Hvala. A sada gospodin Bove, izvolite. Gospodine Urle, jako mi je drago da ste došli na ovu sjednicu. Već godinama radim sa EFTOSom želim zahvaliti gospodinu Tara Beli što nas je podsjetio na aferu Banati koja je EFSI omogućila da napravi korak naprijed i e, postane neovisnija što po pitanju sukoba interesa. Bez te afere ne bi se bilo tako brzo napredovalo. Što znači da pravi problem postoji. E, htio bih to razlučiti u nekoliko dijelova. Prvo, pitanje znanosti. E, stvarno sve možemo pitati kakva je znanstvena metodologija. Kad god se odobrava neki proizvod, e, podaci koji, popratni podaci koji se koriste su oni koje daje koju daje sama tvrtka koja je to proizvela, Monsanto i tako dalje. A onda se gleda u okviru znanstvenog odbora imali studija koji su drugačije. A, dakle, problem je što su temeljni dokumenti one koje izrađuje sama tvrtka proizvođač. Jer ako ti temeljni dokumenti nisu ispravni, onda će sve što slijedi e, biti isto tako, dakle neće biti ispravno. Trebate biti vrlo neovisna agencija. Vi interno to morate riješiti također. Jedini način da budete neovisni, i to svi znaju, jest da imate novaca. Ako budemo mogli imati agenciju koja neće biti ovisna o industriji, onda je potrebno da bi se to ostvarilo da ovaj europskoj proračun financira barem polovinu e, svih potreba. Nema neovisnosti bez financijskih sredstava. To jednostavno ne postoji. Mislim da bi e, E, smo, e, kako bismo branili EFSU i neovisnost, trebali zato izdvojiti sredstva. Što će omogućiti da u svakoj domeni e, postoje stručnjaci koji su neovisni i koji nisu prisiljeni raditi druge poslove. Na taj način će se izbjeći sukob interesa jer on postoji zato što nema drugog izbora. Dakle, treba izvojiti dovoljno novca za EFSU. Hvala. Dakle, sada ste čuli pitanja i sada riječ dajem izvršnom direktoru EFSE kako bi odgovorio na njih. Bilo bi odlično ako biste se mogli držati 15 minuta. Puno hvala. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala zastupnicima. Dakle, 20 minuta u 15 pitanja je izazovno, ali počet ću sa gospodinom Boveom e, koji je rekao da trebamo više novca za EFSU. Mm, ono što želim jest prvo odgovoriti na pitanja o neovisnosti, podacima i transparentnosti. Mogu početi sa pitanjem podataka. To je spomenuto nekoliko puta. Ovaj parlament je donio propise kojima se obvezuje podnositelj zahtjeva za autorizaciju da da podatke koje omogućuju procjenitelju rizika da prosudi koliko je siguran proizvod. To vrijedi za pesticide, aditive, za hranu, za hranu za životinje, za lijekove. Možemo kritizirati takvu činjenicu i taj pristup, ali zakon je takav kakav je. Uredba je takva kakva je. Ako se to promijeni, onda smo mi na pravom mjestu na kojem to možemo mijenjati. Zakonodavac, zakonodavci, parlament i vijeće mogu promijeniti kako se rade procjene i studije u Europi. Trenutačna situacija je takva da podnositelj zahtjeva mora predati dosje sa dovoljno informacija u skladu sa OECD smjernicama o tome kako provoditi studije. Dakle, poduzeća nisu sama osmislila metodologiju, već je to svjetski standardi OECD-a. Kako se, na primjer, radi studija o kancerogenosti kod miševa ili štakora. Većina poduzeća outsourca taj posao vanjskim laboratorijima koji su certificirani ali i dalje to ostavlja prostora sumnji. Upravo ste vi to spomenuli. Rekli ste da i dalje ne vjerujemo u potpunosti takvim podacima, jer ipak industrija naručuje te studije. To nije neovisna organizacija kao EFSA ili Agencija za lijekove ili netko drugi. Ako se to dakle promijeni, ako se taj zakon promijeni, za to je potrebna politička volja. Ne možemo mi to sami promijeniti. Mi moramo koristiti podatke koje nam daje podnositelj zahtjeva i sve druge dostupne znanstvene dokaze iz literature. Naprimjer, za glifosat smo proučili više od 700 studija i znanstvenih publikacija. Naravno, nismo se samo bavili dokumentacijom koju nam je dala industrija, već e, smo iskoristili sve ono što je dostupno na, tako reći, znanstvenom tržištu publikacija. Jedna studija, evo na primjer, u SAD-u sada rade multigeneracijsku studiju o toksičnosti bisfenola A i američki porezni obveznici ulažu oko 30 milijuna dolara u samo jednu jedinu studiju mi procjenjujemo stotine, stotine studija. Ako mislite da EFSA može naručiti i platiti te studije, ne govorimo o 500 milijuna eura više, već o stotinama i stotinama milijuna eura koje bi bile potrebne. Dakle, to je politička odluka. Hoće li društvo platiti studije iz nekog proračuna ili će podnositelji zahtjeva koji žele staviti proizvod na tržište platiti studiju. Mi kao EFSA evaluiramo sve studije koje se temelje na statističkim podatika, gledamo logičku strukturu tih studija i uvjereni smo da možemo procijeniti studije bez obzira na to tko ih je naručio. Dakle, u potpunosti vjerujem u postojeći sustav, on se koristi diljem svijeta. Ako ga netko želi promijeniti, za to je potrebna snažna politička volja, snažna izjava iz političke perspektive. Što se tiče neovisnosti našeg osoblja, to je bio drugi dio vašeg pitanja, koliko je naše osoblje neovisno. 450 zaposlenika naše agencije mora poštovati naše propise, godišnje objavljivati interese. Oni su neovisni, oni su naše osoblje i baš poput službenika Europske komisije, na primjer, e, mi dakle imamo ugovore, petogodišnje ugovore u našoj agenciji. Europa je odlučila koristiti stručnjake iz država članica, a mislim da je to bio doista pametan potez zakonodavca, jer imamo priliku prikupiti stručno znanje. Ako radimo na hrani i hrani za životinje, onda tražimo najprominentnije stručnjake koji se bave insektima i s njima radimo u sklopu naših panela i radnih skupina. Kako se možemo pobrinuti da oni budu neovisni, gospodin Pove i gospodin Hoisling znaju da imamo jaku politiku, snažnu politiku neovisnosti. Tko god surađuje s nama mora ispuniti deklaraciju o interesima. Procjenjujemo oko 8000 takvih dokumenata godišnje. To je povezano sa 35 tisuća E, točaka na dnevnim redama, redovima naših sastanaka. To je golimo administrativno opterećenje, ali mi, nama to ne smeta jer želimo biti neovisni. Može li znanost biti u potpunosti neovisna? Treba biti pragmatičan. Sveučilišni istraživači u sklopu obzora 2020 moraju imati partnere iz industrije u svojim istraživanjima. To je privatno javno e, partnerstvo. Ako to ne možete napraviti danas, ne možete ni imati karijeru u istraživanju. Kada ti ljudi dođu u EFSU, mi možemo reći vi ste, vas financira industrija i što onda? Dakle, tu je jedna politička napetost s jedne strane jer imamo inovacije, imamo konkurentnost, želimo da istraživanje i inovacije cvjetaju, a s druge strane e, želimo u potpunosti imati neovisne stručnjake. I tu trebamo biti pragmatični ako imamo snažnu neovisnu politiku istraživanja i želimo izbjeći sukobe interesa. Da, ali trebaju nam ljudi koji rade na terenu, koji se bave pravim problemima i istraživanjima. I to nije crno-bijelo, tu ravnotežu nije lako postići, zato imamo posebne mjere i posebnu politiku javno savjetovanje. Dakle, imamo trenutačno jedno javno savjetovanje o novoj politici neovisnosti i pozivam i vas također da doprinesete tome i nove verziji naše politike neovisnosti. EFSA ima najstrožu politiku o neovisnosti u Europskoj uniji. Je li ta politika savršena? Nije. Ali treba uspostaviti ravnotežu između znanstvene izvrsnosti i znanstvene neovisnosti. S tim izazovom se svaki dan suočavamo na jedan transparentan način vi možete pronaći svaku dakle e, karticu, svaku izjavu interesima svih naših stručnjaka. Nema tu nikakve tajnosti. I još e, nešto o podacima i transparentnosti podataka, to je povezano sa glifosatom. Mnogi su rekli zašto ne objavljujete sve studije koje koristite u svojem radu. Kao što možete zamisliti, ako podnositelj zahtjeva uloži milijune eura u studiju, Ljudi će reći da je to njihovo intelektualno vlasništvo i ono je u Europi zaštićeno. Svaka industrija, nitko ne želi da im konkurent uzme tu studiju, ode u Brazil ili Kinu, dobije odobrenje za stavljanje na tržište proizvoda zahvaljujući studiji koju su uzeli od drugog poduzeća. Treba balansirati transparentnost i otvorenost s našim obvezama zaštite intelektualnog vlasništva. Ponovno, situacija nije crno-bijela, to je diskrecijska odluka koju mi moramo donijeti i e, sud Europske unije stvara sudsku praksu kojom se mi vodimo i nedavno smo imali novu odluku o konvenciji iz Arhusa koja će promijeniti e, način e, na koji proučavamo studije i četiri zastupnika Europskog parlamenta su pitala što je sa javnim dostupom dokumentima o glifosatu. Mi smo prvi put objavili tisuća stranica podataka kako bismo omogućili znanstvenu analizu. I želimo da naš rad bude podložan nadzoru i analizi, da se on može reproducirati. Dakle, za nas eh, je znanost organizirani skepticizam organizirana skeptičnost. E, međutim, moramo djelovati u sklopu pravnog okvira. Ne možemo sve objaviti na web stranicama, već moramo djelovati u okviru, pravnom okviru koji ste nam vi zadali. Imam još nekoliko e, minuta. Brzo ću proći kroz pitanja, jer e, ne, nadam neću moći sada na sve odgovoriti. Gospodin Dorfman je pitao je li korisno ići ispod maksimalne granice rezidua E, pesticida, najveća granica rezidua je sigurna granica. Ako ste ispod toga, hrana je sigurna. Sve što je ispod tog limita, ispod te granične vrijednosti, dakle ne treba povezivati sa sigurnošću. Ako imate programe za sigurnost i želite biti ispod te granice, to je dobra marketinška strategija, ali to nema veze direktno sa sigurnošću i ne treba ostavljati takav dojam. Mislim da to ne bi bilo dobro za naš sustav. Gospođa Juso, vi ste spomenuli e, nešto, mi se trudimo sa Europskim parlamentom raditi, imamo javne konzultacije i rado bismo dobili i vaš, vaše mišljenje. E sad, pitanje e, od kuda dolaze znanstvenici. Oni su zaposleni na sveučilištima, organizacijama za procjenu rizika, istraživačkim organizacijama i sve to u državama članicama. Dakle, ti znanstvenici su zaposleni, države članice im daju plaću i to je za nas zapravo problem jer često kada zatražimo najbolje stručnjake, često čujemo od poslodavaca možete dobiti naše ljude, ali želimo 1000 eura po danu. A mi nemamo toliko novca. Dakle, do sada se sustav temeljio na dobrovoljnom sudjelovanju znanstvenika koji su zaposleni u organizacijama država članica članica. I poslodavci im dopuštaju da 50 dana u godini rade za nas, da rade za europski projekt. Međutim, zbog gospodarske krize države nam sve više govore da ne mogu priuštiti odreknuti se e, svojih najboljih znanstvenika na 50 dana godišnje. A bez tih znanstvenika mi možemo zatvoriti vrata. Dakle, ruski model je inteligentan, ali izuzetno delikatan potrebna nam je politička podrška iz država članica i kako bi nam dale svoje najbolje znanstvenike koji mogu obavljati procjenu rizika za europski projekt. To je možda i najveći izazov s kojim smo suočeni u bliskoj budućnosti. Kako privući najbolje znanstvenike, a da im ne moramo plaćati, niti s njima imati ugovore, i da im, ako im ne možemo ponuditi nikakve nagrade, na primjer publikacije ili projekte. Dakle, to je veliki izazov i tu nam je potrebna politička podrška parlamenta i država članica. Zatim smo imali više pitanja o neonikotinoidima. Svi znamo za zabranu iz 2013. i komisija je zatražila da prikupimo dodatne podatke za verificiranje i objavili smo izvješća u jesen 2016. s takvim podacima za tri neonikotinoida. Sada ćemo napraviti ponovnu procjenu korištenja neonikotinoida i to će biti objavljeno u studenom ove godine. Dakle, imat ćemo nove zaključke o riziku koji predstavljaju neonikotinoidi u Europi. Imali smo i pitanja o dokumentu sa smjernicama o pčelama. Koristimo li taj dokument iz 2012. I 2013. i 2014. su ga države članice usvojile, ali još nije u potpunosti prihvaćen od strane stalnog odbora. Neke države i dalje imaju zadrške, ali kada je riječ o neonikotinoidima, koristimo novi dokument sa smjernicama na zahtjev Europske komisije. Dakle, to se temelji na novom dokumentu sa smjernicama. Gospodine predsjedatelju, ima tu još jako puno tema o kojima bismo mogli govoriti, međutim polako nam e, curi vrijeme i želim vam e, prvo na e, ponuditi, dati jednu ponudu, mogu dati odgovore na pitanja u pisanom obliku i mogu biti u kontaktu s vama kada god vam to bude potrebno kako bismo detaljno raspravljali o ovim temama. Mogu barem jednom godišnje doći i sudjelovati u ovoj razmeni gledišta u vašem odboru, jer puno više ćemo naučiti od vaših pitanja nego od mojih odgovora. Hvala vam dakle na svim tim pitanjima i hvala vam na ovoj prilici. za tak ciekawe wystąpienie. Puno hvala na vrlo zanimljivoj razmjeni gledišta. Mislim da ste stekli mnoge simpatije zahvaljujući vašim odgovorima. Ako netko od vas još ima e, pitanja, Naravno možete se javiti, no ne vidim da se itko javlja. A da, vi ste se javili. Mm, gospodin Egnju, izvolite, imate riječ. Well, as Kao što su, kole, neki kolege su imali tri minute za pitanje, pa ja imam jedno dodatno pitanje za vas. Što je sa neonikotinoidima i istraživanjem. U Ujedinjenoj kraljevini bismo smo mogli u nekim područjima to koristiti, u nekima ne i uključiti pčelare kako bismo saznali gdje je najveća smrtnost pčela. Sve se to moglo napraviti na jednoj velikoj razini i mogli smo puno toga naučiti. Ja sam našeg ministra poljoprivrede pokušao uvjeriti da to provedemo, ali ta istraživanja daleko sežna nam ko, doista govore nešto, daju neke podatke, a, a za razliku od zelenog lobija. Da, a sada gospodine Jar, izvolite. Da, ja također imam pitanje vezano uz neonikotinoide. Malo sam zbunjena, navodno postoji studija koja nije objavljena, a unatoč tome komisija je navodno već donijela prve zaključke i želi e, neonikotinoide, odnosno barem tri sastojka zabraniti. Mislim da ako rezultati postoje, onda ih treba objaviti, treba raspraviti o njima. Dakle, komisija donosi zaključke, oni nisu objavljeni. E, mislim da je to e, politika Kremlja, e, kako ga vode Dakle, kada će se objaviti ta studija i zašto komisija već sada radi na temelju rezultata te studije i donosi zaključke? To mene zanima. Dziękujemy. Jeśli Hvala. Možda biste mogli još nešto o tome reći ili ako imate kakve informacije o pčelama. Jer naravno to je tema koja nas sve jako zanima. Izvolite, gospodine Url, imate riječ. Hvala. Što se tiče neonikotinoida, ne mogu govoriti u ime Europske komisije. Objavili smo tri izvješća u jesen 2016. dakle sa podacima i potvrdili smo da postoji rizik za pčele. A potpuna ponovna procjena bit će objavljena u studenom ove godine. Što se tiče pče, općenito, EFSA je nekoliko godina proučavala zdravlje pčela, a ovaj put smo pokušali napraviti jedan holistički pregled čimbenika stresa koji utječu na pčele i košnice. Dakle, ne želimo samo gledati viruse, kemije, bakterije, parazite ili poljoprivredu, već želimo doista e, jedan sveobuhvatni pregled nad stresnim faktorima koji utječu na preživljavanje pčela. To je višegodišnji projekt koji radimo zajedno sa državama članicama, Europskim referentnim laboratorijem za zdravlje pčela u Francuskoj i pčelarima. Također ćemo biti ovdje kada će biti tjedan pčela e, kako bismo stvorili jedno partnerstvo. Dakle, EFSA je posvećena radu na toj temi na jedan multidisciplinarni holistički način, a to je znanstveno i matematički jako teško dakle, modelirati e, utjecaj tih raznih čimbenika. Rado ćemo to učiniti i vama e, zatim reći kako možemo poboljšati stanje pčela i u Europi. Hvala vam. Dobro, time bismo završili s ovom točkom dnevnog reda. Još jedan put puno hvala što ste nas danas posjetili, a sada slijedi točka broj 5. Sada se radi o klimatskim promjenama. To je također vrlo zanimljiva tema. Još jedan put vam se želim zahvaliti, gospodine Url sada ćemo o studiji na temu posljedice politika u području klimatskih promjena na poljoprivredu EU-a i praćenje stanja nakon konferencija UN-a o klimatskim promjenama COP21 u Parizu. Ova studija je provedena od resora B, je proveo resor B i e, radi se o promjeni u ovom području promjeni klimatskih promjena i o mjerama u poljoprivrednom sektoru koje su poduzete. Naravno da se radi i o utjecaju COPA e, 21 na poljoprivredni sektor i predložene mjere do 2030. godine. Naravno da ćemo razmotriti i mjere koje su predložene u poljoprivrednom sektoru i kako se ZPP može razvijati nakon 2020. Mi smo se zadali vrlo ambiciozne ciljeve. Kao što sam rekao, prije svega radi se o ulozi eh, ZPP-a i u kojem smjeru će se e, ona razvijati, e, prije svega kada je riječ o smanjenju stakleničkih plinova. Želim pozdraviti stručnjake koji su danas ovdje s nama, gospodin Kaylee Hart i Ben Allen. Oni su sa IEEP-a, Instituta za europsku ekološku politiku iz Ujedinjene kraljevine. Kao što je to uobičajeno, prvo ćemo saslušati stručnjake. Imamo sve ukupno 20 minuta na raspolaganju. Sada prvo dajem riječ gospođi Hart. Vi sami možete odlučiti o tome koliko želite govoriti, ali sve ukupno imate oko 20 minuta. Dakle, dobrodošli, izvolite, imate riječ. Thank you very much, Mr. Chairman. Hvala lijepa. Zapravo ćemo to napraviti drugačijim rijedom. Najprije ću govoriti ja, a nakon toga ću Kelly predati riječ drugi dio. E, hvala što ste nas pozvali da dođemo danas i predstavimo izvješće. E, koliko sam čuo, jako je rasprodana. Nadam se da ćete i vi dobiti primjerak. I e, ovdje govorimo o četiri poljoprivredna sektora, o Parijskom klimatskom sporazumu i nedavnim prijedlozima Europske komisije za klimu za 2030. godinu i gleda se također uloga ZPP-a i kako bi ona mogla utjecati na borbu protiv klimatskih promjena i kako bi se mogla provoditi u razdoblju nakon 2020. godine. Najprije ću govoriti o interakciji između poljoprivrede i klime, dakle utjecaj koju poljoprivreda ima na klimu i klima na poljoprivredu. To je dakle dvosmjerno i onda ćemo vidjeti što se radi u Europskoj uniji, kakvu ulogu igra poljoprivreda, kako bi se to moglo se odvijeti u budućnosti, a nakon toga će Kejli govoriti o e, klimatskim aspektima zajedničke poljoprivredne politike. Što se tiče interakcije između poljoprivrede i klime, Poljoprivredni je sektor, sektor primanje proizvodnje i on e, je pod utjecajem klime na različite načine, bez obzira da li se klima mijenja ili ne. E, pogledajte kako u Europi imate različite sustave poljoprivrede. Vidite kako su različite prakse. E, na sjeveru su ekstremne temperature, kraći ciklusi, više padovina i tako dalje. Na sredozemlju imate vrlo suha područja i puno više temperature. A klimatska promjena dovodi do promjena u tim e, modelima. E, zime postaju kod nekih e, kišnije i dulje, druge su pak toplije i tako dalje. Raspoloživost vode se također mijenja u Europi. E, tamo gdje je nekada bilo puno padalina, e, sada više nema padalina, ima ili e, suše ili dolazi do poplava, dolazi do oluja i e, postoji rizik od izbijanja požara. Dakle, situacija je različita na različitim mjestima u Europskoj uniji. Što se tiče uzgoja usjeva, ima više bolesti i više štetočina, jer e, e, kako su zime blaže, onda mraz ne ubija štetočine i ne uništava bakterije i bolesti. Dakle, dio ovoga je prirodno jer e, je klima uvijek utjecala na poljoprivredu. Međutim, e, klimatske promjene sada utječu na to da poljoprivrednici moraju odgovarati na drugačiji način na klimatske varijacije. Što se tiče utjecaja koji poljoprivreda ima klimu, možemo to sagledati iz tri stanovišta. Prije svega poljoprivreda kao uzrok stakleničkih e, plinova, bilo izravno e, metan uzgoj e, stoke, ali također i neizravno, recimo kada se koriste poljoprivredni strojevi i slično a gleda se također i na način na koji se zemlja koristi i postoji mogućnost da se ukinu staklenički plinovi iz iz atmosfere e, već može doći i do hvatanja stakleničkih plinova što je vrlo važan aspekt i što jako može utjecati na to kako se kako moramo rješavati klimatske promjene a zatim moramo sagledati e, mogućnost smanjivanja emisija u drugim e, sektorima, ali e, tekuće biomase, ali isto tako i solarni paneli i energija vjetra i tako dalje. Postoje dakle tri različita načina na koje poljoprivreda utječe na klimu, kako pozitivno, tako i negativno. Što e, treba vidjeti koje to mogućnosti otvara. Što se tiče emisija iz poljoprivrede, e, Mnogi od vas vjerojatno poznaju ovaj dijagram. Prva stvar koju treba naglasiti, iako ja ne vidim dobro što piše, ali e, dakle najveći dio emisija dolazi od fermentacije E, glodavci i e, preživači, dakle e, i stoke kada oni preživaju i probavljaju i ispuštaju plinove. Zatim dekompozicija gnojeva koja predstavlja zajedno ta dva aspekta nešto više od 50% sveukupnih emisija. Kada se govori o klimi, često se e, spominje stoku i ljudi kritiziraju sektor stočarstva i velik broj emisija ne smijemo zaboraviti koliko emisija dolazi iz tla. Oko 38% poljoprivrednih emisija dolazi zbog načina upravljanja zemljištem, što je značajan postotak i e, treba e, također i tu djelovati. Ove brojke koje vidite su na razini Europske unije, međutim postoje velike varijacije među različitim državama članicama. Njemačka, Francuska i Ujedinjena Kraljevina predstavljaju 40% europskih e, emisije. A i unutar zemalja postoje razlike po pitanju emisija. Nadam se da uspijete pročitati ovo što piše na ekranu, ali u nekim sektorima dolazi do hovatanja e, i od pašnjaka gdje dakle postoji e, potencijal da se uklone emisije. To je tamo gdje imate e, to prikazano naročastim križićima. Sam e, sektor po pitanju emisija je na petom mjestu nakon prometa, kućanstava, industrije i tako dalje. Trebalo bi promijeniti situaciju po pitanju korištenja zemljišta i e, korištenja šuma. To ću kasnije malo više objasniti, ali postoje značajne varijacije i unutar zemalja, a e, s vremenom će te varijacije postati još i značajnije. Ovdje e, vidimo jednu takvu grafički prikaz na, dakle od 20, 2030 vidite ovdje i u koje su prikazane, a plavom bojom označen je poljoprivredni sektor, gdje do smanjenja nije došlo onoliko koliko u drugim sektorima, što znači e, da je udio poljoprivrede, e, odnosno emisija u poljoprivredi se povećava u e, gospodarstvu u cjelini. Prema tome, s vremenom će poljoprivreda imati veći udio sveukupnih emisija u e, gospodarstvu. Što možemo napraviti, kakve okvire imamo i e, dokle smo došli odgovarajući na ono što je dogovoreno u Parizu. Od sada pa do 2020. godine u dakle, ovom sadašnjem okviru to je odgovor na protokol iz Kiota i ciljeve koji su tamo zabilježene i to je dakle klimatski energetski okvir za 2020. godinu. Kao što sam već rekao, to uključuje i različiti način na koje se izračunavaju emisije u pojedinim dijelovima poljoprivrede. Imamo odluku o raspodjeli tereta koja e, tu također ulazi u e, e, u o igru kao i LULU-CF vezan za poljoprivredne emisije. Međutim, za sada nitko još ni odgovoran, potrebno je samo izvješćivati a to je nešto što će se mijenjati u prijedlogu za 2030. godinu i okvirima za 2030. godinu. Dakle, pojavljuju se novi elementi gdje bi poljoprivreda mogla e, smanjiti emisije CO2 i gdje ciljevi postaju obvezujući. Okvir za 2030. godinu nadahnuti je Parijskim sporazumom E, traži se e, kao cilj smanjenje od 40% emisija u Europskoj uniji. Također veći cilj do 2050. godine. I e, dakle, trebao bi se ograničiti također na dosta ispod 2% E, sam e, na ispod dva e, stupnja povećanje globalnog zatopljenja. Nadamo se na 1,5 stupnjeva. Dakle, sve to zahtjeva odgovor država članica, moraju se tome prilagoditi i odlučiti kako će odgovoriti na sve ove izazove koje predstavlja klima. Poljoprivreda je od ključnih sektora i treba dakle raditi na E, direktivi obnovljive energije i mnoge druge e, propisa koji će sigurno biti značajni. Vraćam se sada ponovno na tome kako su raspoređene emisije. Emisije LUCF tipa e, i one sa CO2 plinovima, primjerice kada se govori o pošumljavanju i slično a e, zatim one imamo emisije koje nisu vezane za emisije CO2, to su na primjer metan i e, poljoprivredno upravljanje zemljištem, e, stoka koja pase i emisije iz tla. Ono što je važno znati za prijedloge 2030. godinu jest fleksibilnost mehanizama izračunavanja u okviru uredbe o raspodjeli tereta E, treba e, i ukloniti dio iz LULUCF-a e, kako bi se zemljama pomoglo da ostvare obvezne ciljeve. Prije nego što o tome nešto više kažem, dobro je da znamo kakvu razinu emisije imaju različite države članice. Ovdje vidite grafički prikaz sudjelovanja poljoprivrede i ono što nije vezano za emisije, a to su zgrade, e, zatim e, promet, poljoprivreda. E, u Irskoj najveći udio poljoprivrede, a kao i u Danskoj, Litvi i Latviji, dok najmanje takvih emisija ima na Malti i Italiji. Prelazimo sada s 2020. na 2030. godinu i e, radi se o različitim ciljevima koje e, postoje za 2020. i 2030. godinu. I e, vidite da postoje neki ciljevi za 2020. godinu koji dakle idu preko ove linije, a to se temeljilo na BDP-u po glavi stanovnika i isto tako značajna je uloga istočnih država članica i načina na koji oni odgovaraju na klimatske promjene. Prolazimo sada na 2030. godinu i žute crte gdje su sve ovo zahtjevi za smanjenjem emisija. Ne smije se povećati emisije u okviru ovog e, sektora, dakle ono što će poslati iz sektora raspodjele tereta. Spomenuo sam LULU-CF, to je jako važno ako želimo ostvariti nulti stupanj emisija posvuda, a tu gledamo na udio poljoprivrede. E, zapravo na taj način odgovaramo na činjenicu da je to teško postići, ali postoji dogovor oko toga koliko poljoprivredni sektor u okviru uredbe o raspodjeli tereta se može, a, može osloniti na F, a to je recimo da se sade, sadi drveće i slično. U zemljama kao što su Litva, Latvija, Danska i Irska, karakteristik, podaci su specifični, što ukazuje na udio e, poljoprivrede. Međutim, to nije nešto što samo omogućuje da se neko izvuče, jer e, uredba LULU-CF ne dopušta da se povećaju emisije u okviru lulucf Dakle, ako neke zemlje žele koristiti određene fleksibilne mehanizme, onda dio stvari mora otići iz Lucefa. Dakle, e, e, to je zato što se ravnoteža među emisijama postiže između te dve e, dvije strukture, dvije uredbe raspodjele tereta i Lucefa. I prije nego što predam riječ Kajli, moram reći da se, dakle, u poljoprivredi može načiniti čitav niz stvari. Mnoge metode su već provjerene metode i one pokrivaju potrebe za zemljištem na kojem treba e, uzgajati biljke od onih koje služe kao pašnjake i tako dalje i e, tu imamo i uzgoj za hranu i borbu protiv bolesti. Ali e, važno je da e, se mjesta koja mogu pomoći u, da se situacija poboljša, da se oni održavaju. A sada riječ ima Kaj. Hvala. Možemo sada prijeći na potencijal ZPPA u smislu djelovanja na području klime. ZPP je evoluirao tijekom vremena i postao prominentni, odnosno cilj, klima, cilj e, suzbijanja klimatskih promjena je važan i to je jedan od tri cilja te politike. I to je dakle, specifični cilj kojim se želi ublažiti klimatske promjene i omogućiti prilagodba. Sam okvir već postoji i imamo jako puno instrumenata u sklopu ZPP-a. I vrijedno je naglasiti da u trenutačnom višegodišnjem financijskom okviru imamo obvezu 20% proračunskih sredstava će se posvetiti klimi. I nedavni radni dokument komisije u njemu piše da barem polovica tog iznosa ide dakle ZPP-u. A neki kažu da je to možda malo precijenjeno, taj iznos. Međutim, poanta je da imamo jako puno instrumenta i mjera koje već postoje u sklopu ZPP-a kojima možemo djelovati protiv klimatskih promjena. To je, na primjer, više struka sukladnost, standardi vezani uz zemljište ili standardi koji pripomažu sekvestraciji ugljika. Imamo sustav za savjetovanje poljoprivrednika na koji se primjenjuje više struka sukladnost iz prvog stupa i mjere za ruralni razvoj. Imamo i nova zelena izravna plaćanja i sekvestraciju ugljika kao jedan od ciljeva, a neki elementi bi također mogli pomogli, pomoći u suzbijanju klimatskih promjena. imamo također mjere ruralnog razvoja iz stupa 2. To su različite mjere koje se odnose na gospodaranje zemljištem, omogućavanjem ulaganja i imamo izgradnju kapaciteta. Tu je velika fleksibilnost koja se daje državama članicama kada je riječ o implementaciji mjera. Veća fleksibilnost je omogućena u oba stupa i u prvom i u drugom stupu. Kako bi se postigle pogodnosti za klimu, to u praksi ovisi i o samim državama članicama i o tome koje će one mjere poduzeti i ponuditi poljoprivrednicima. Na taj način utječemo kako poljoprivrednici djeluju i čemu oni imaju pristup. Naravno, poljoprivrednike treba i motivirati kako bi u praksi počeli provoditi te predložene mjere. Što je sa dosadašnjom provedbom? Ovdje želim reći da imamo e, donekle ograničene ambicije u državama članicama kada je riječ o ovim o korištenju i provedbi ovih mjera. Kao što vidite, klima nije obvezni element sustava za savjetovanje poljoprivrednika, zatim kada imamo održavanje pašnjaka, vi ih možete tretirati i kako bismo imali sekvestraciju ugljika, međutim nisu sva tla bogata ugljikom zaštićena od oranja. Programi ruralnog razvoja i mjere pružaju raznovrsne alate i fleksibilnost kojima odgovaramo na potrebe ruralnih područja i na njihove klimatske ambicije. Ono što vidimo ovdje na grafikonu jest cilj povezan sa klimatskim djelovanjem, to je tamno zeleni segment gdje je strelica. Dakle, samo 8% programa i financiranja se odnosi na taj dio. Financijska sredstva koja su, mogu imati i sekundarni cilj zaštite klime. Dakle, nije samo 8% posvećeno klime, ali to je glavna brojka i najniža je zapravo od svih ciljeva. što se tiče država članica, one različito provode te programe u različitoj mjeri. Narančaste zemlje su zemlje koje imaju iznose ispod prosjeka europskog, a neke zemlje uopće nisu odvojile sredstva za te ciljeve, na primjer Slovenija i Nizozemska. Znam da sam prešla ovaj, dodjeljeno vrijeme, nemam, nemam još puno. Ako detaljnije pogledamo koji su to točno ciljevi koji su postavljeni u sklopu RDP-a, programa za ruralni razvoj, vidimo da su neki ciljevi iznimno niski, neambiciozni. Samo 2,8 milijardi eura je dodijeljeno za ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju. To jest veliki iznos, ali manje od 2% ukupnog proračuna za ruralni razvoj. Samo 2% imamo za ulaganje za smanjenje stakleničkih plinova i s desne strane 1,8% zemljišta koje je namijenjeno za sekvestraciju ugljika. A to je posebno niska, niski postotak jer neke države traže zemljište, žele određeno zemljište izdvojiti za sekvestraciju ugljika kako bi ispunile ciljeve. Dakle, unatoč činjenici da sektor treba smanjiti emisije i ZPP pruža alate za to, ambicije su zapravo i dalje male, a potencijal postoji. I na kraju što to znači za budućnost? Moramo se suočiti s činjenicama. Ako želimo ostvariti ciljeve iz Pariškog sporazuma, nulte emisije svih sektora, do 2050. Kao što smo već prije rekli, trebamo veću pozornost posvetiti poljoprivrednom sektoru i kako on može ispuniti te ciljeve i igrati veću ulogu, jer će emisije u poljoprivrednom sektoru rasti u usporedbi sa drugim sektorima. Međutim, poljoprivreda ima veliku ulogu i više struke ciljeve i treba pomiriti potrebu za smanjenjem emisija sa ulogom e, poljoprivrede u proizvodnji hrane i omogućavanju usluga. Dakle, trebamo uravnotežiti sve te elemente iz sektora. Međutim, kao što sam rekla, postoji dobar potencijal, dobre mogućnosti i možemo djelovati. Već sada imamo potencijalna djelovanja a neka, neke druge mjere su važne za sve sektore. I za stočarski sektor i za druge sektore. Međutim, unatoč tom potencijalu ublažavanje će se razlikovati ovisno o tome gdje se mjere provode. Dakle, kako izgleda budućnost i što valja poduzeti u izvješću iznosimo nekoliko prijedloga. Prvi se odnosi na dokaze. Jedan od problema jest identificirati koje točno poljoprivredne prakse u ovom trenutku postoje i na i kako one mogu ublažiti klimatske promjene. Teško je odrediti pravi potencijal e, za ublažavanje u sektoru. Ono što trebamo učiniti jest postaviti jasne ciljeve za sam sektor. Trebamo imati viziju i koherentni pristup, znati kako ćemo smanjiti emisije u cijelom sektoru. I nova predložena uredba o upravljanju predlaže da države članice trebaju imati dugoročne strategije za sljedećih 50 godina za određene sektore, a to uključuje i poljoprivredu i šumarstvo i korištenje zemljišta. Imamo tu jedno pitanje, trebamo li imati cilj za poljoprivredni sektor kao cijelinu? Je li, ako specificiramo neki cilj za poljoprivredu, hoće to, hoćemo li tako potaknuti djelovanje u ovom području? Ne smijemo zaboraviti ni na potražnju, ni na potrošnju. Trebamo razmisliti kako možemo smanjiti e, proizvodnju, smanjiti potrošnju mlijeka, mliječnih proizvoda i što je sa otpadom od hrane. Dakle, lijepo je postaviti ciljeve, ali treba se pobrinuti i za politike kojima se financiraju mjere na terenu. Te politike trebaju biti dobro osmišljene kako bi polučile rezultate i kako bi poljoprivrednici mogli u praksi provoditi mjere. Hvala. Hvala. Mislim da smo puno toga korisnog čuli i sada imamo mogućnost bolje suradnje po pitanju zaštite okoliša i također sa odborom za gospodarska pitanja. Sada smo saznali koje nam opasnosti e, klimatske promjene donose. A sada ste vi, dragi zastupnici, na redu da postavite pitanje. Gospodin Flanagan, izvolite. Hvala, to je bilo jako zanimljivo i posljednji komentar. E, govornice me zapravo potaknuo da se javim za riječ. Spomenuli ste da mjere treba osmisliti na pravi način kako bi polučile rezultate. Mi imamo jedan problem u Irskoj sa programom koji se zove, koji se zalaže za niske emisije od ugljika. Problem je da i dalje imamo tisuće ljudi koji čekaju plaćanja i kako bismo potaknuli ljude da poduzmu nešto, imamo jedan korak, ali što ako oni budu zadnji u redu kada se dijele sredstva, to je problem. Čini se da žurimo pojednostaviti nešto što nije toliko komplicirano, govorimo stupu prvom, a spori smo kada je riječ o pojednostavljenju drugog stupa. Zanima me koje je vaše mišljenje, evo sada mogu e, okriviti Uniju, e, radili se o zapovjednom lancu koji je predug i zbog toga se zapravo na kraju ništa ne obavi kako spada. I još jedno, John Clark je bio ovdje, govorio je o klimi i o sporazumima o trgovini, bio je ovdje prošlog tjedna i on je spomenuo relativnu komplementarnost. To nešto znači, potražio sam, pogledao sam što to znači, a znači da prema njemu nećemo slati govedinu preko oceana i da će ona govedina dolaziti iz drugog smjera. Dakle, što to znači? Pitamo se što uvozimo taj čovjek govori o trgovini, kako radimo nešto čime oštećujemo planet, a s druge strane pokušavamo djelovati protiv klimatskih promjena. Čini mi se da su iz komisije ponekad i sami skeptični. Zanima me što vi mislite. Dziękuję Państwa, minuty, nie więcej. Puno vam hvala. Da vas još jedan puta podsjetim da svi imate dvije minute na raspolaganju. Gospodin Egnu, izvolite. Prije 31 godine sam bio e, na jednoj konferenciji o novom fenomenu globalnom zagrijavanju. Profesor Huk i drugi su nam rekli da za 30 godina, dakle to, je to bi sad bilo već prošle godine, da ćemo za 30 godina vidjeti potpuno dugu klimu, suha ljeta, duge zime, povećanje morske razine od barem jednog metra, to je neizbježno, i 5 metara, možda i 10 metara. Međutim, ništa od toga se nije dogodilo. E, moja poljoprivredna karijera traje od 71. godine, a najhladnija zima za mene je bila prije šest godina kada se e, dio mojih usjeva zamrznuo. Čak i prošle godine smo imali e, s puno padalina. Dakle, taj kontekst treba proučiti. U Pariškom sporazum piše da je sigurnost hrane važnija od vremena. Nadam se da da, ali Europska unija želi ići još dalje, imati ciljeve i da države članice ispunjavaju te ciljeve. Poljoprivreda naravno nije neto emitar CO2. Nama je taj plin potreban i što je sa dušičnim oksidom i metanom. Smijemo, smijemo koristiti manje E, sredstava, manje stoke i većina država članica se može žaliti industriji, ali ne Irska i Danska. Jer ste pred streljačkim vodom. Vaša stočarska industrija će zbog toga patiti. Dakle, idemo unatrag. Uvozimo razliku. 20% proračuna može ići na plaćanja vašim poljoprivrednicima. Imamo i vruća ljeta i pašnjake, što je s njima. Otpad od hrane je spomenut. To je dobra ideja kada bi se to riješilo, ali zahtjevi za sljedivost su takvi da to ne koristi poljoprivrednicima. Imamo hipokritet i anaerobne digestore koji nisu učinkoviti i slon u sobi, staklenički plinovi i spravanje vode. Ako to ne možemo kontrolirati, zašto se uopće mučiti s nečim drugim? Hvala. Dziękuję. Panie pośle, może... Hvala Wam. Žao mi je zbog vaše repe. Pan poseł Lazon. Gospodin Lazon ima riječ. Oui, merci, président. Hvala lijepa. Kao što znate, velik broj sindikata poljoprivrednika smatra da COP21 zapravo povećava špekulaciju o prirodi i e, da industrializira poljoprivredu upravo je e, ovdje su odgovorni i za krčenje šuma i velike e, rezervu ugljika. Dopustite mi da vam dam primjer e, vinogradatstva. Za 30, u 30 godina berba se vrši dva do tri tjedna ranije i što je ogromno i sada je došlo do slađeg vina i drugačije se e, su vinogradi sada i u 50 godina promijenio se za jedan stupanj e, e, da prosječna temperatura u Velikoj Britaniji jako se povećao broj vinograda jer je prosječna temperatura sa 12,5 prešla na 14 stupnjeva. Jednostavno, s obzirom na takve promjene, neke poljoprivredne proizvodi će nastati, a drugi nestati. I recite, molim vas, e, kakve su ove politike? Da li sve države e, zaista rade isto? Recimo Švedska, Njemačka i Francuska koje jako puno rade na tim pitanjima. A druge zemlje, e, šteta bi bilo da neke države provode sve što stoji u Pariškom sporazumu, dok druge samo nalaze izlike. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem na prezentaciji. Puno toga smo pozitivno ga čuli, jer postoje prilike, vi ste primjerice spomenuli da e, nam su potrebna zdrava tla, tu se radi i o vodama, ali potrebno je učiniti puno više. Ako sam vas dobro shvatila, onda se vi zalažete za regionalizaciju. Dakle, sam poljoprivrednik sami poljoprivrednici sve trebaju nešto učiniti. Potrebne su nam inovacije i poticaji, zatim e, recikliranje sirovina, sjetimo se primjerice šumarstva ili e, pašnjaka. Tu također možemo puno e, CO2 sekvestrirati Dakle, e, potrebne su nam europske inicijative. Imamo direktivu o nitratu u Nizozemskoj. 1990. smo držali prvi sastanak na tu temu, ali sada je zavladao kaos, što ne znači da se ništa ne događa. Ali mislim da bismo na europskoj razini trebali biti dovoljno hrabri i obratiti se regijama kako bi se one pobrinule za zdravo tlo i za dobru kakvoću vode. Također bismo trebali ovdje koristiti sredstva EFSO, jer tu se radi i o drživosti radnih mjesta, a tome služe sredstva. Hvala. hvala. Da, neki negiraju da dolazi do klimatskih promjena, ali e, poljoprivrednici su oni koji će iz prve ruke posvjedočiti da dolazi do klimatskih promjena i da to zaista u velikom broju slučajeva dovodi u pitanje njihovo opstajanje. Recimo tako e, e, poljoprivrednici iz kraja iz kojeg ja dolazim koji oru, oni jako dobro znaju kakva je situacija. Osim toga razina rijeka je sada viša, a i klima je sada puno oštrija poljoprivrednici zaista žele e, učiniti nešto i boriti se protiv klimatskih promjena i žele sklapati e, sporazume sa mnogim ustanovama, uključujući i europskim. Međutim, problem je, kao što smo već čuli, da se čuju sasvim oprečne poruke. Neki u ovom odboru bi sigurno tvrdili da e, ne smijemo uopće jesti govedinu, ali neki među nama primjerice ja vole svako toliko pojesti govedinu. A što je problem s, s govedinom? Jer goveda pasu na otvorenim pašnjacima i onda dolazimo tu do zapravo sukoba sa ciljevima koje smo si zatrtali vezanim za emisije ugljičnog dioksida. Na europskoj razini treba jednostavno priznati da postoje oprečni ciljevi i trebamo stalno ponavljati da postoji velika kontradikcija. S jedne strane Europska unija uspostavlja politike za borbe protiv klimatskih promjena koje nameću puno oštroga za one uzgajivače govedine, a s druge strane potpisuju se trgovinski sporazumi kojima će se uvesti velika količina govedine iz Kanadine. Kanade. To nema smisla. Moramo vidjeti kako možemo te oprešnosti ukloniti. Jer e, s jedne strane e, naši poljoprivrednici vide da je to e, nešto sasvim bez veze, a ali s druge strane moramo nešto napraviti kako bi se ta pitanja riješila. Hvala, Hvala, gospodin Grazie, grazie, presidente. E, hvala, predsjedniče. Hvala i izvjestiteljima. Njihova su prezentacije bile izvrsne. E, to je jako dobra studija koja će nam sasvim sigurno biti korisna. Ja se sada javljam kao izvjestitelj na odboru za poljoprivredu o uredbi o brodjeli tereta koje vi spominjete u vašoj studiji. Naime, postoji jako puno rasprava kako na ovom odboru, tako i na odboru ENVI o e, ulozi e, poljoprivrednog sektora. A vi na e, vašim web stranicama govorite i o pretpostavci E, prema kojoj bi bilo skuplje, odnosno manje učinkovito, ublažavati, e, ulagati napore za ublažavanje situacije u poljoprivredi, nego li što bi to bilo u sektoru prometa. A podaci e, me zanimaju na kojima temeljite te pretpostavke. A isto tako, dakle, iz tog zaključka do kojeg dolazite, mislite li da bi trebalo proširiti fleksibilnost LULUCF-a vezana za uredbu o raspodjeli tereta i e, s obzirom na to da bi možda bilo dobro da se razmisli postoji neki bolji način kako bi sektor poljoprivrede e, radio na ublažavanju ove situacije i hvatanju ugljika i naročito luce. Zastupnik Jar. Puno hvala gospodine predsjedniče. Ja mislim da e, su tu u pitanju oprečnosti. To smo već rekli. Navešću dva primjera. Prvi primjer. Mi postajemo sve učinkovitiji, želimo smanjiti količinu otpada pa bi mogli polaziti od toga da se na taj način oslobadaju poljoprivredne površine. Je li to sad dobro ili e, loše za e, klimu? Ako e, produciramo biodizel i tako dalje, onda ne moramo uvoziti naftu, to je dobra stvar. I da li je to nešto što ide u dobrom smjeru ili ne. Drugi primjer je korištenje pesticida na takozvanim ekološkim površinama. Na tim ekološkim površinama se 300.000 eh, hektara, eh, na 300.000 hektara se proizvode sirovine i ako više nećemo dopuštati korištenje pesticida, te sirovine se neće proizvoditi, znači da e, će se tih 300.000 hektara preseliti negdje u Južnu Ameriku i to znači da nam je potrebno 45 milijuna litara više dizela. Dakle, to je jedan kontradiktorni signal pa ćemo ponovno morati uvoziti, a to naravno nije dobro za zaštitu klime. Odnosno, što vas želim pitati, ne bismo li mi u okviru ZPP-a trebali odašiljati jedinstvene signale, jer meni se čini da svakih par godina imamo nove odredbe, a nama je potrebna jedna stabilna poljoprivredna politika. Dakle, tu se uopće ne radi o novcu, već se radi o strategiji Hvala, a sada gospodin Da, gospodine Jar, dobro ste to rekli. Možemo uzgajati bez pesticida, iako mnogi to ne vjeruju u EPP-u. To nam pokazuju ekološki proizvođači. No, u svakom slučaju puno hvala na predstavljanju ove studije. Imam e, nekoliko pitanja gdje mislim da postoje nekakve e, rasprave. Govorili smo o metodi Nautilić koja bi bila učinkovita. Dakle, o metodi obrade zemlje no to nije e, mjera za zaštitu klime i u mnogim saveznim e, zemljama u Njemačkoj se ova metoda više ne koristi zato što mnoge studije upućuju na to da to nema nikakve veze sa zaštitom klime. Također postoje studije koje ukazuju na to da e, to dolazi, da zahvaljujući tome dolazi do povećane emisije plina do povećanih emisija plina. I vi ste na stranici broj 118 e, rekli da to nema nikakvog utjecaja, ali zašto se to uvijek naglašava? Jel vi točno znate da poljoprivrednici e, se prije svega koncentriraju na negativne e, učinke glifosata. Zatim drugo pitanje. Ono što me uvijek iznova čudi da se mineralna gnojiva ne spominju. Hoćete li mi, molim vas, objasniti e, zašto se mineralna gnojiva ne spominju u kontekstu poljoprivrede, jer e, to je vrlo važna tema i zašto se ne pojavljuje u kontekstu poljoprivrede. To je vrlo relevantno za održive sustave i možete li molim vas još nešto o tome reći? Rupe. Gospodin Rupe, izvolite. Ačiū pirmininkė, Hvala lijepa. Hvala vam na ovim zanimljivim eh, izlaganjima i eh, to je jako zanimljiv e, rad. Koristan je i za nas, zastupnike Europskom parlamentu, već i za države članice, jer e, mnogo iz toga mogu saznati i mogu poduzeti mm, i mnogo toga kako bi se situacija poboljšala. Ako sam dobro shvatio, u različitim zemljama, primjerice u e, Litvi, postoji zemljište koje se niža što ne koristi to e, predstavlja otprilike 5% sveukupnog zemljišta. Ponekada vlasnici jednostavno ne znaju što da počnu s tom zemljom. A e, kroz nekoliko godina tamo se e, počne rasti trava i grmlje. U Litvi postoji zakon i institucije kontroliraju vlasnike te zemlje i traže od njih da obrađuju tu zemlju, odnosno da je stave u e, dobro stanje za poljoprivredu. Zanima me, je li to zapravo ispravan propis? Jer e, ponekada je za prirodu puno bolje da se ništa, e, da se zemlja stavi na ugar. Hvala, gospođo Scott Hvala lijepa. Kao što čujete, e, vjerojatno ja sam iz Velike Britanije i e, mi na drugačiji način sada gledamo o poljoprivredi i Pitala sam se kako bi izgledala e, poljoprivreda da ni, nema zajedničke poljoprivredne politike, a mi iz kluba zastupnika zelenih smo bili jako kritični, kritični smo prema ZPP-u i uopće cijelom konceptu ozelenjivanja. Jako je važno ovo o čemu govorimo na današnjem saslušanju. Pariški e, sporazum postoji i e, Poruka je prošla da e, ima e, klimatskih promjena i da moramo smanjiti korištenje fosilnih goriva u industriji. To je jako pozitivno, ali e, vidimo već što se sve događa, e, kako se ledeni pokrov na Antarktiku topi i prema tome treba hitno djelovati. Među stvarima na koje se želim osvrnuti, vaš komentar o tome da trebamo drugačije jesti. Britanska e, stranka zelenih e, traži da pređemo na biljnu prehranu. Moram reći da sama nisam daleko došla u tom pokušaju. A s druge strane, razmišljao sam sada s obzirom na Brexit kako bi u Velikoj Britaniji trebalo izgledati održiva poljoprivreda. Čuli smo i prijedlog da se na e, meso treba staviti u tom smislu PDV, pa bi meso postalo luksuzni proizvod. I isto tako zanima me i sve što je vezano za mljekarstvo. Ja sam iz Velsa gdje je to značajno. A što bi sve skupa značilo ovakva promjena načina mišljenja o poljoprivredi? Recimo ako bismo svi prešli na ishranu koja bi se prvenstveno temeljila e, na e, biljkama. Zanima me kako to da e, živo tlo može zadržavati više ugljika, a metan s jedne strane u tlu može biti pozitivan i na neki način omogućiti neutralizaciju metana koje emitira stoka. Hvala. Sada zastupnik Brana. Hvala, ja imam dva pitanja. Uočio sam u zaključcima da jedan od problema koji imamo taj što nam nedostaju ciljevi e, kada se radi o borbi protiv klimatskih promjena u poljoprivredi. U širem kontekstu e, koji ću pokušati sada e, iskoristiti. Ja sam na član ovog otpora od e, posljednje dvije godine i na europskoj razini sami poljoprivrednici e, nam e, ne kažu sami od sebe što bi oni trebali napraviti kako bi se borili protiv klimatskih promjena. I stalno se nekako govori da je poljoprivreda nešto posebno poljoprivreda je specijalna da li vi prihvaćate taj argument. Jer čini se da velik broj problema e, s kojima se pokušavamo nositi da su oni e, e, da oni potiču iz poljoprivrede. Je li poljoprivreda nešto zaista specijalno ili poljoprivrednici jednostavno ne žele otvoriti oči i shvatiti o čemu se radi. Isto tako čini se da je situacija hitna i da sada konačno moramo preći s riječi na dijela. Sada zastupnik Andrije. Hvala lijepa. I ja se zahvaljujem našim izlagačima. E, e, zaista e, slažem se s njima u, velikom broju stvari koje smo čuli. Ovo je logika što je bilo prije kokoš ili jaje poljoprivreda na klimu, klima na poljoprivredu. A mm, točno je da klimatske promjene kao što su mnogi rekli su nas eh, natjerali da razmislimo kako ćemo eh, na dugi rok izgledati poljoprivredna proizvodnja. S druge strane vidimo da se mnogo toga brzo mijenja. Kada vidimo koji sve... Oh, eh, koji su sve bitna pitanja postavljaju i što od nas traži COP21, jasno je da moramo svemu tome pristupiti odgovorno i ozbiljno. Treba promijeniti način proizvodnje. Malo prije ste spomenuli metan i uzgoj goveda. Govorimo i o načinu prehrane, ne nužno ljudske, već e, životinske. Dakle, treba istražiti sve ovo da vidimo kako bismo pomalo mogli promijeniti situaciju. ne može se prebrzo tražiti da dođe do promjena. U protivnom bi poljoprivreda propala. Ali, e, dakle, poljoprivrednici moraju sudjelovati u e, pokušajima da se smanje emisija stakleničkih plinova čujemo da e, poljoprivreda mora zaista nešto napraviti, ali poljoprivreda nije jedini sektor, turizam, promet, e, zgradarstvo i nije samo poljoprivreda, već LULU-CF i drugi, dakle kako oni koji hvataju, već i oni koji emitiraju te plinove. I e, moramo vidjeti E, koji e, sve problema ima u svim tim sektorima. Potrebno je imati vrlo detaljne podatke kako bismo mogli pravilno izabrati to već kroz sljedećih nekoliko tjedana. Puno hvala. Ne vidim da se itko još javlja za riječ. U tom slučaju sada dajem našim stručnjacima riječ kako bi nam dali odgovore. No, molim vas, nemojte govoriti duže od 15 minuta. Hvala vam na svim vašim pitanjima, jako su sva doista važna i pokušat ću odgovoriti na što više pitanja, onda ću dati riječ Benu. Jedno od e, pitanja koje smo često čuli jest poljoprivreda kao sektor i što on treba učiniti u smislu proizvodnje hrane, koja je uloga tog sektora u suzbijanju klimatskih promjena. Ovdje sam željela reći sljedeće. Mislim da trebamo promijeniti način razmišljanja i način na koji gledamo na poljoprivredu i poljoprivredni sektor i njegovu interakciju sa klimatskim prioritetima. Jer brojne mjere koje su predložene, koje bi bile dobre za klimu, zapravo su dobre i za poljoprivredu u smislu očuvanja i ti, te mjere pomažu sektoru da postane otporni dugoročno, ne samo s klimatskog gledišta, već i okolišnog i ekonomskog gledišta. Mislim da je to iznimno važno. Kada govorimo o poljoprivredi, često govorimo o emisijama koje nisu emisije CO2, već emisije metana primjerice. Ali mislim da trebamo pogledati i sektor korištenja zemljišta kao cijelinu. I taj sektor može ukloniti ugljik iz atmosfere i zato je dobar za uspostavljanje ravnoteže. Zatim je netko pitao treba li povećati fleksibilnost sa lulu om i povezanim prijedlogom kako bismo ispunili ciljeve ublažavanja klimatskih promjena. To je doista zanimljivo pitanje, ali na kraju krajeva odluku o Odluka o fleksibilnosti jest pitanje budućeg djelovanja i kako poduzeti mjere u sektoru, u čitavom tom sektoru. Važno je da ne možemo više samo pasivno sjediti. Poljoprivredni sektor treba nešto poduzeti jer to jest jedan poseban sektor u smislu da ima više struke ciljeve koje mora postići. Jedan od tih ciljeva je sti proizvodnja hrane. Međutim, ako sada nešto ne poduzmemo, onda ćemo u budućnosti imati problema, jer ćemo i dalje i 2030. i 2040. nešto trebati poduzeti ako želimo 2050. imati nultu stopu emisija. Mislim da je važno da razmislimo sada o mogućim rješenjima umjesto da čekamo 20 godina čime samo odgađamo ono neizbježno. Zatim je tu bio jedan komentar na pesticide i moram na to odgovoriti jer radim dosta na mjerama ozelenjivanja. Dakle, ekološka fokusna ili ekološka prioritetna područja doista trebaju imati bioraznolikost za cilj i zato ne možemo dopustiti korištenje pesticida na tim usjevima. Kao što je netko rekao, možete uzgajati biljke i bez pesticida, iako to može utjecati na e, produktivnost. Produktivnost može opasti. Međutim, imamo ta ekološka područja, ona su već uspostavljena i mislim da je u tom smislu opravdano razmotriti što je s takvim inputom trebali to dozvoliti na tim područjima. I još sam nešto htjela reći. Dakle, smanjena obrada tla, to je bio dobar komentar to nas dovodi do sljedećeg pitanja. Imamo određene mjere ublažavanja, koje su relevantne i koje mogu, koje imaju pogodnosti u određenim klimatskim e, zonama, na određenim vrstama tla. I ova mjera je dobra u suhim e, u područjima s puno padalina, ali znanstveni dokazi su nam pokazali da su te mjere manje učinkovite u umjerenim klimama. I, dakle, treba razmisliti gdje treba poduzeti koje mjere. I to me dovodi do dokaza. Mislim da trebamo detaljnije studije o tehničkim detaljima i o znanosti kako bismo znali kako možemo ostvariti napredak. Jer znanost neprestano napreduje, razvija se i trebamo razumjeti koji je potencijal i koliko je izvedivo provesti mjere u različitim dijelovima Europske unije. Dakle, ne možemo imati jednaka pravila e, posvuda. E, Bene, želiš li ti odgovoriti na ostala pitanja? Hvala. Samo ću se nadovezati na dakle, poljoprivredu, ili poljoprivreda poseban slučaj. I završit ću sa pozitivnim elementima. Je li poljoprivreda poseban e, slučaj? Puno radim na biogorivima. Ako želite utjecati na bio, poljoprivredu, trebate i e, potaknuti milijune poljoprivrednika da djeluju. A za to imamo alate. Ako želite promijeniti transportni sektor, morate utjecati na proizvođače automobila ili na one koji e, omogućavaju opskrbu gorivom. Dakle, lakše je intervenirati u drugim sektorima kada imate manje aktera nego u drugim sektorima. Dakle, poljoprivreda je u tom smislu izazov, ali nije to nemoguće i poljoprivrednici mogu nešto poduzeti i kao što smo čuli, poljoprivrednici e, doista na njih utječe klima i alati za prilagodbu su i njima važni, a ti alati se koriste i za smanjenje emisije, za uklanjanje emisija. Je li to skupo ili skuplje? To je izvrsno pitanje. U ovom trenutku se upravo bavimo time. Spomenuli ste desetu stranicu našeg izvješća. U rečenici piše da se to temelji na jednoj premisi, da je skuplje imati mjere ublažavanja u poljoprivrednom sektoru, a ne u drugim sektorima. Međutim, ta premisa je, premisa je upitna. I odgovor koji često dobijete o potencijalu poljoprivrede da smanje klimatske promjene, to ovisi kako gledate na trošak u samom sektoru, ili to skuplje ili ne, i koju cijenu imaju različite aktivnosti. Imamo puno toga što možemo napraviti u poljoprivrednom sektoru. To se vidi i u procjeni učinka e, koja ide sa uredbom o raspodjeli tereta. Dakle, puno toga može se znatno smanjiti emisije u poljoprivredi uz niske troškove. Postoji tu mnogo opcija sa malim troškovima za provođenje mjera. Otprilike 8% smanjenja u sektoru se može postići jeftino, barem prema e, modelu i projekcijama. Mi pokušavamo utjecati na 10 milijuna poljoprivrednika, a da bismo to učinili potreban je trud i jako puno različitih ciljanih djelovanja u različitim državama i regijama i kontekstima. Naravno, to je podijeljeno po sektorima, imamo stočarski sektor i druge sektore. Nije lako odgovoriti na to pitanje, ali ima jako puno prilike za djelovanje u samom sektoru i nije pretjerano skupo djelovati. Biće puno skuplje budemo li čekali da djelujemo. Također netko je spomenuo stočarski sektor koji će e, patiti. Iako je to često poruka koju dobivamo u raspravama, nemojte zaboraviti na 38, da 38% dolazi iz upravljanja zemljištem u poljoprivrednom sektoru. Dakle, ako želimo smanjiti emisije, moramo se baviti i zemljištem i tlom, a ne samo stokom. Trebamo, dakle, djelovati u svim e, dijelovima tog sektora i taj trud treba raspodijeliti. Što se tiče nekih pozitivnih aspekata, smanjenje emisija jest izazov i mislim da kao sektor zaostajemo za drugim sektorima i to se vidi po samom smanjenju emisija tijekom e, vremena. Međutim, to nije preskupo, a pozitivno je što sektor korištenja zemljišta i poljoprivreda mogu povećati uklanjanja i igrati veliku ulogu u ublažavanju klimatskih promjena i mogu doprinijeti i drugim sektorima. Dakle, taj sektor može preuzeti vodstvo i pozitivno djelovati, a ne da ga se gleda kao sektor koji mora smanjiti svoje emisije. I ono što želim reći prije nego što ponovno dam riječ Kaylee. Imali smo nekoliko komentara o uvozu. Uvozimo neke stvari, druge stvari izvozimo. Ja nisam stručnjak za trgovinska e, pitanja. Međutim, znam e, nešto o učinku e, curenja, da je to važno također uzeti u obzir. Dakle, ako ćemo smanjiti proizvodnju, ili ograničiti neke stvari u Europskoj uniji kako bismo imali dobru konstantnu razinu proizvodnje morat ćemo uvoziti stvari, stvari iz drugih zemalja. E, klimu, atmosferu nije briga za to, emisije su i dalje, bez obzira na to što proizvodite u ovoj ili onoj zemlji. Dakle, i to treba uzeti u obzir kada gledamo potencijal sektora za smanjenjem emisija. I upravo je to i Kaylee rekla, govorila je o potrošnji. O tome treba razmisliti, ne samo kao e, poljoprivredni, ne samo sa gledišta poljoprivrede, već i trgovine i potrošača, kako uravnotežiti sve to. Kaylee, e, da samo još e, nešto u vezi sa prvim komentarom na koji nisam odgovorila kako motivirati poljoprivrednike da poduzmu nešto. Mislim da je to važno jer ne, ne radi se samo o rezultatima, već i kako se do tih rezultata dolazi. Ako doista želite na terenu imati dobro djelovanje. I mislim da jedna od stvari koja je važna je sljedeća. Dok razmišljamo o budućnosti i kako ćemo osmisliti i provesti politike, potrebna je veća kultura povjerenja između poljoprivrednika i organizacija, odnosno vlasti. Tijekom godina smo imali strogi režim kontrole i nadzora kako bismo osigurali da se financijska sredstva troše na primjeren način i kako bi se novac poreznih obveznika primjereno trošio. Međutim, upravo to može dovesti do rizičnih odluka i smanjenja motivacije poljoprivrednika. O samim državama članicama ovisi da uspostave sustave kako bi plaćanja dobro funkcionirala Europska unija se ne može nužno uvijek time baviti sama, ali možemo pogledati razinu plaćanja i e, karakter samih poticaja i razmisliti o tome kako su plaćanja osmišljena. Želimo li ići prema pristupu koji se temelji na rezultatima ili drugoj, drugoj vrsti pristupa. Tijekom našeg grada često čujemo da imamo dostupne alate i pitamo se zašto to onda ne funkcionira, zašto na terenu ne ostvarujemo konkretne rezultate. Pa to ima veze sa poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednicima koji nisu motivirani. Ponekad država članica nije dovoljno ambiciozna provesti mjere, a čak i ako mjere postoje, nedostaje motivacija na razini e, kod poljoprivrednika. I dakle važno je angažirati se i u tom smislu. Hvala. <clears throat> Wyczerpaliśmy także czas na, Hvala. Sada nam je ostalo još nešto vremena. Zahvalio bih gostima na odličnom izlaganju i na odgovorima koje su nam pružili. To je bilo vrlo važno. Ova studija je vrlo važna i bit će nam vrlo korisna u budućem radu. Puno vam hvala što ste danas bili s nama. To je bilo jedno doista odlično izlaganje. A sada gospodin Tibor Sanji ima riječ. Radi se o mandatu za trijalog za proračun za 2018. Izvjestitelj za mišljenje, kao što sam rekao, je Tibor Sanji. A nadležni odbor je odbor za proračune. Dakle, sada se radi o mandatu za trijalog. vezano uz e, proračun 2018. Mi bismo htjeli da se amandmani podnesu do 26. travnja, a mišljenje o mišljenju će se glasati u svibnju, kao što znate. prošle godine nije bilo mišljenja. Gospodin Tibor Sanji sada ima riječ kako bi nas izvijestio o mišljenju o proračunu za 2018. Izvolite, imate riječ. Uh, Hvala lijepa. Sada smo još u jako ranoj fazi ovoga projekta Međutim, mislim da se možemo složiti e, na početku da uloga poljoprivrede i ruralnog razvoja je važna e, za ostvarivanje velikog broja ciljeva Europske unije. Područja o kojima se govori u prijedlogu mišljenja mogu se samo proširiti, možda čak i neograničeno. E, zato mislim da e, moramo jednu stvar reći vrlo jasno. Naime, kad govorimo o zahtjevima za poljoprivredu e, u proračunu za 2018. godinu. Nacrt mišljenja koji je sasvim tehnički zapravo formular go sadrži puno novina o E, samim poljoprivrednicima, skupinama proizvođača i borbi protiv nepoštenih e, trgovinskih praksi. Uvjeren sam da e, pametna rješenja kako u poljoprivredi, tako i u ruralnom razvoju su nešto što moramo još više produbiti i e, dakle to će se odraziti u mišljenju. Sadašnje mišljenje pozdravlja nove observatorije za tržišta i također predlaže da se taj postupak proširi. Drage kolege, mogu jednostavno reći da željno očekujem sve vaše amandmane i da ću s veseljem surađivati sa svim e, izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Zahvaljujem. Započet ćemo sa gospodinom Elderom. Izvolite, imate riječ. Puno hvala gospodine predsjedniče i hvala i izvjestitelju. Kao prvo, mislim da je vaše mišljenje vrlo zanimljivo, no ipak imam nekoliko komentara. Nama je potreban jedan otporan, snažan proračun za poljoprivredu. To je vrlo važno s obzirom na sve izazove pred kojima stojimo i možda bismo mogli, to je moj komentar, još nadodati, spomenuti da proračun treba ostati barem na sadašnjoj razini. Zatim raznolikost. Vrlo je važno uputiti na to da nam je potrebno e, da pojednostavimo pravila. To bi bila velika prednost. I treće, e, gospodine izvjestitelju, vrlo sam vam zahvalan što ste e, naveli udruženja proizvođača. iako pravila još nisu sasvim jasna. Što je potrebno učiniti kako biste e, osnovali jednu, jedno takvo udruženje? Dakle, e, načelno podržavam, ali potrebna su nam jasnija pravila. Inače bi propustili mogućnost odlične suradnje u ovom području i veselim se budućoj suradnji. Želim vam puno uspjeha. Zastupnik Andriju riječ. E, hvala. Evo, da se ukratko osvrnem na e, ovo e, mišljenje. Zahvaljujem se najprije Tiboru koji je izvrsno radio na tim pitanjima. želim samo naglasiti činjenicu da nedostaje milijun eura za za 2018. E, godinu e, što se tiče po pitanju postojećih e, kriza vezana za životinje i biljke. U ovom odboru stalno se suočavamo s krizama, primjerice ptičja gripa koja je trenutno hara puno više nego li prethodnih godina. Sada smo usred ptičje grikepe i to još nije gotovo. E, također svinska kuga je tu kao xylella fastidioza. Ja mislim e, da e, sredstva koja su sada izvorna neće biti dovoljna 2018. godine. i e, isto tako e, bih htio da se nešto napravi za vinarsko-vinogradarski sektor, a to bi bio čitav jedan e, program za borbu protiv nestanka vinograda. Svake godine se e, smanjuje za 10% vinarska proizvodnja, što nije nikako zanemarivo za taj sektor. Zahvaljujem. Ja se također želim zahvaliti izvjestitelju na prijedlozima koje je izradio. Dosta toga je navedeno što je vrlo zanimljivo i meni je vrlo važno da se intenzivno Eh, borimo za ovaj proračun. Eh, ne želim eh, da se stalno sredstva preslaguju i ono što je također po mojem mišljenju važno da se sredstva iz kriznih fondova se inače automatski isplaćuju ako se jedne godine ne iskoriste i mislim da je to sada nejasno da li pod točkom 3 na to mislite, jer mislim da se to sada već čini. Ono što ja još želim reći je e, da je vrlo važno da, se da razgovaramo o udruzi proizvođača, ali je vrlo teško osnivanje takvih udruga. Naime, kada se radi o tome da koristimo više sredstva, to je već sada, e, moguće kroz sufinanciranje i tako dalje. I o čemu bih još voljela razgovarati su inteligentna rješenja. Mislim da to ovdje nije sasvim jasno, isto kao i značaj pilot projekata. Iz vlastitog iskustva mogu reći da je tu situacija e, jasna i pilot projekci uglavnom traju po dvije godine, a nakon toga oni otpadaju i uopće nisu učinkoviti. Stoga bi e, bilo dobro kada bismo ovdje e, utjecali e, na izmjene u tekstu pomoću amandmana. Hvala, a sada gospodin Jar. Hvala gospodine predsjedniče i puno hvala gospodinu izvjestitelju. Prije svega i zato što je ovo mišljenje vrlo kratko i precizno i koncentrira se na temu, dakle nema puno okolišanja. Vi ste se e, usmjerili konkretno na temu i to je jako dobro. Pozdravljam e, e, stručne skupine za promatranje i e, to je vrlo dobro kada se radi o suzbijanju e, katastrofa i e, mislim da nam sredstva 20 milijuna neće biti dostatna. Veselim se već sada sastanku izvjestitelja u Sjeni i imam e, neka pitanja koja sam se zabilježio koja ću postaviti na tom sastanku. Nije mi sasvim jasno što mislite pod člankom 2 e, kada govorite e, o tome da se sva sredstva zadrže u poljoprivrednom sektoru. Možda je to stvar tumačenja i kod članka četvrtog potrebno je raspraviti o klauzuli aktivnih poljoprivrednika. O tome smo već raspravljali i povjerenik je htio novu definiciju, no ja mislim da je dobro da još jedan puta raspravimo o tome što mislite pod aktivnim poljoprivrednicima. I e, zatim članak broj šest gdje se radi o inteligentnim rješenjima. Mene bi tu zanimalo da nadodamo još riječ inovativno, znači inteligentna i inovativna rješenja, onda bi to bilo dobro. I kao što su kolege već rekli, e, potrebno je naglasiti stabilnost poljoprivrednog sektora, prije svega s obzirom na nadolazeći Brexit. Naime, e, sada smo u ovoj fazi razvoda i Ujedinjena kraljevina još uvijek ima sva prava i sve obveze. I stoga mislim da je tu potrebna još jedna dodatna formulacija, no o tome ćemo se već e, složiti na sastanku izvjestitelja u Sjeni. na tvojih. Hvala, a sada riječ dajem Tiboru. Ne, ispričavam se. Gospodin Nikolson, izvolite, imate riječ. Pa- Hvala lijepa. Kada čujem e, da se govori o ovim pametnim stvarima, lako je biti pametan u Briselu. Međutim, teško je sve te pametne programe provesti na terenu. Više onda nisu pametni, to postaju košmar, jer E, tu se e, cijela birokracija uplete i onda više ti programi ne funkcioniraju. E, svi znamo kako je bilo za vrijeme krize u ljekarstvu, da je potrebno imati puno informacije. Dakle, i ta kriza i te druge krize. Ja moram e, vam jedno reći, ako želite uspostaviti nova tijela da se ove stvari provode, onda prije svega ona stara tijela ukinite jer e, to bi trebalo napraviti. E, tako će to koštati manje. Mm, stalno se stvari dupliciraju, nove se uvode i e, ne preuzimaju na ispravan način ono iz što je u prošlosti palo prestanimo duplicirati, prestanimo sa tim svim novim stvarima. Upravo smo sad čuli o, klimatskim promjenama i e, dio toga je prilično e, e, zastrašujuće. To s čime ćemo se morati nositi. Jer zemlja koju smo naslijedili je zemlja koju bismo morali ostaviti drugima, barem u onako dobrom stanju koliko smo je mi naslijedili. E, ljudi mogu pričati koliko vole što poljoprivrednici trebaju ili ne mogu e, ili ne trebaju raditi. Oni mogu njima je potreban e, novac i nakon što oni vode svoju svoje gospodarstvo, što onda kad imate gospodarstvo i nemate dovoljno novca da prehranite obitelj i da radite ono što morate napraviti, što će se onda prvo napraviti? E, da, dobro je reći da malo ovoga ili malo onoga, ali poljoprivrednici jednostavno to neće moći napraviti ako im se zato ne izvoje sredstva. Hvala. Gospodin Nikolson, izvolite. Aha, ne ispričavam se. Gospodin Nikolson nas je ponovno eh, probudio, ali kako bi eh, provodili zajedničku poljoprivrednu politiku potrebna eh, nam je inteligencija. Mislim da poljoprivrednici to odlično čine i mislim da je poljoprivreda inovativna i to je dobro. E, također uz pomoć Brisela. E, sada gledam u smjeru komisije. Gospođa Sopčak, izvolite. Dobro večer, gospodine predsjedniče. E, Hvala puno. Hvala na svim komentarima. Zahvaljujem se i izvjestitelju na eto ovaj, kratkom i e, glatkom mišljenju. Ja ću početi tome isto tako pristupiti. što je stalno ta dilema, da govorimo o stvarima koje još nismo vidjeli, a sada još nema prijedloga proračuna za 2018. godinu. I u tom smislu ne znam kako komentirati vaše komentare na nešto što još niste vidjeli. Pokušavamo sačiniti proračun kojim će se moći u dovoljnoj mjeri financirati zajednička poljoprivredna politika onaka kako je oblikovana reformom iz 2013. godine. Ne možemo baš svake godine ponovno napisati e, zajedničku poljoprivrednu politiku, dakle sve zakonske propise kako bismo mogli uklopiti nove inicijative oko kojih se nije dogovorilo prilikom reforme 2013. godine. Povjerenik Hogan i drugi povjerenici rade na pojednostavnjivanju i to će e, nam udahnuti e, svježinu. Međutim, moramo se temeljiti na onome što smo dogovorili 2013. godine. Proračun koji ćemo vam predstaviti u svibnju E, financirat će u dovoljnoj mjeri izravna plaćanja. Izravna plaćanja koja će se e, provoditi e, već treću godinu i s iskustvom koje imamo iz 2016. i 2017. godine vidimo da će se sama provedba itekako poboljšati. To se i vidi u našem proračunskom zahtjevu. Što se pak tiče e, rashoda na tržištu, ono se djelomično smanjilo u odnosu na 2016. i 2017. godinu. Kao što znate, paket od 500 milijuna eura usvojen i 2016. E, i 2017. godine neće više imati nikakvog utjecaja na proračun za 2018. godinu. Ono što već sada možemo reći je da će taj proračun uključivati zahtjev za kontinuirane mjere za sektor voća i povrća. iako su potrebe smanjene budući da se ta mjera provodi već četvrtu godinu. Što se tiče bolesti životinja koje su izbile, izbijaju kao i druge moguće krize na tržištu, komisija pomno prati kako se tržište razvija. E, za slučaj da bude potrebno nešto poduzeti, možemo pribjeći i instrumentu izmjene i dopune koju ćemo vam predstaviti e, na jesen, a isto tako ako je to potrebno može se dati dodatan pročunski zahtjev. Po pitanju drugog stupa Potrebno je izdvojiti više sredstava nego 2016. i 2017. godine jer ti programi sada ulaze u e, ključnu stabilnu fazu kada ćemo ih početi provoditi. Dakle, e, moramo e, po pitanju pilot projekata E, reći da kao i obično da smo jako zainteresirani za vaše prijedloge, a prijedlog komisije za e, prijedlog e, ovoga proračuna je nešto što će glavna uprava za poljoprivredu podržati. Zahvaljujem. Na temelju onoga što smo čuli od vas, možemo zaključiti da ste dobro upućeni u proračun i da imate više informacija od nas. Zatim, eh, uvjeti, to je vrlo važna tema, ekologizacija je također vrlo važna tema. Mm, moramo računati na to da ćemo idućih nekoliko godina biti suočeni sa krizama i da moramo biti u stanju brzo reagirati. A sada riječ dajem gospodinu izvjestitelju. Izvolite, ako možete, molim vas, e, kratko reagirati na izlaganje komisije. Thank you very much. E. Hvala lijepo, gospodine predsjedatelju. I hvala svima koji su dali svoj e, doprinos i na njihovim vrijednim komentarima. Na početku sam već rekao da zbog regulatornih razloga imamo trenutačni status izvješća koji je više politički nego, više tehnički nego politički. I ovo je upravo naš zadatak da popunimo izvješće sa odgovarajućim političkim elementima. Iako proračun još nemamo, još ga nismo vidjeli. To, je, to može biti praktični problem, ali možemo ga nadvladati. Dakle, u prošlosti je komisija iznijela prijedloge, mi smo ovdje naznačili svoje smjernice. To je bilo, to se odvijelo paralelno i zato svima nudim da u ovom prijedlogu doista imamo pravu volju Europskog parlamenta o tome kako organizirati proračun za 2018. i nadam se da će komisija doista poštovati naše zamisli. Nekoliko riječi o onome što su rekli predstavnici raznih klubova ja kao izvjestitelj sam apsolutno otvoren za vaša stajališta. Kad god mi kažete da treba pojednostaviti stvari, ja ću to shvatiti i krenuti u odgovarajućem smjernu, smjeru. Imamo i nedavne skandale koji pokazuju slabost postojećeg sustava. Dakle, sustav treba prilagoditi i za to treba iskoristiti proračun. Zatim, definicije, to je ključno pitanje. Trebamo ih još dodatno ojačati. kako bi bilo u skladu s onime što vjerujemo. Ali u svakoj definiciji trebamo napredak. Imamo dakle opcije s nekoliko koraka koje treba poduzeti. I komisija je spomenula da pridaje veliku važnost pilot projektima. Onima koji su izvedivi. I mi to također želimo. Ako pilot projekt daje rezultate, mislim da mu trebamo dati podršku. Želim imati kratko upućivanje i na inteligentna, dakle, pitanja, jer Dakle, treba definirati što točno time mislimo. Želim vam eh, zahvaliti nakon ove prve rasprave želim vidjeti vaš, želim čuti vaša stališta, ali mislim da smo da je učinkovitost bila prisutna. Hvala vam. Dziękujemy. Poprawki składam. Puno vam hvala. Molim vas da amandmane podnesete izvjestitelju. Puno hvala na ovom vrlo zanimljivom razmjenu gledišta, a onima koje sutra neću vidjeti, već danas želim sretan uskrs, odmorite se. I nadam se da ćemo sutra biti malo ranije gotovi nego danas. Puno vam hvala i želim vam ugodnu večer. Doviđenja.